Dobro jutro, dame i gospode. Dozvolite da nastavimo s radom i otvorimo naš sastanak za danas ujutro, kada ćemo na odboru i glasati. Počet ćemo s glasanjem. Prvo glasanje je o našem mišljenju, o izvješću koje je za koje je bio nadležni odbor ITRE, a riječ je o izvješću o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju. Naš izvjestitelj gospodin Bogović, želite li uzeti riječ? Izvolite. Dakle, bioindustrija je jedna od onih područja koja su vrlo, vrlo važna za ruralna, ruralne regije i vrlo važna za kružno gospodarstvo. europska unija je odlučila investirati velika sredstva kroz obzor 2020 ukupno jednu milijardu eura u razdoblju 10 godina u taj sektor. Za sada imamo jedan konzorci za bioindustriju. sada i Evropska unija skupa sa tvrtkama i poduzećima koji tom sudjeluju osnovala jedno javno privatno partnerstvo. Pokušavamo simplificirati pravila, o tome smo već e, vrlo e, dubinski raspravljali o tom području, a to znači da će poduzeća moć dobiti financiranje bez prevelikih administrativnih tereta. Zbog toga pripremamo i ove, ova nova pravila. Mislim da bi trebali podržati izvješće za koje je nadležan ITRE odbor, jer je prvenstveno riječ o simplifikaciji pravila i propisa kako bi se više približili samim regijama i terenu. Hvala lijepo. Za... Idemo glasati. Prvo je amandman treći. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Dakle, odbija se. Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 2. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada konačno glasanje za cijelo mišljenje. Molim elektronskim putem. E, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. A mišljenje je prihvaćeno. Čestitamo gospodine Bogović. Naše drugo glasanje danas je glasanje o izvješću o prostornim tipologijama. A iz Regi naš odbor je nadležan odbor. Znate da smo dva, u dvije runde vodili raspravu o tome sa predstavnicima komisije. Vijeće je usvojilo svoj mandat e, na razini korepera, mandat za pregovore 21.5. Vi ste htjeli da ja budem u ime odbora izvjestitelja, imamo i mišljenje sa bez amandmana komisije i izvjestitelji u sjeni su se složili sa tim pristupom čak i nakon što smo dobili sve dodatne informacije od vijeća. Prema tome ja vam sad želim službeno predložiti da slijedimo tu jednostavnu pojednostavljenu proceduru i glasamo za mišljenje bez amandmana. Da li se netko protivi ovakve procedure? Ne. Dobro. Imamo zapravo tri odvojena glasanja. Dakle, prvo glasanje je o tome, dakle odbor se slaže s time da traži odobrenje od plenarnog saziva e, da dobije mandat za pregovore, to je u skladu sa propisom 69c. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odluka je usvojena. Druga odluka o kojoj glasujemo jest da se mandat sastoji od toga da se pregovara o prijedlogu komisije. Glasanje je otvoreno, izvolite, elektronskim putem naravno. Glasanje je zaključeno i usvojena je odluka. Treće glasanje se odnosi na to da se tim za pregovore sastoji od mene kao izvjestiteljice i predsjednice odbora kao i izvjestitelj u sjeni. Glasanje je otvoreno, izvolite. Zaključeno. Usvojena je ta treća odluka. Time smo na vrijeme završili sa glasanjem. Hvala na vašoj nazočnosti, hvala na glasanju. Dobro. A sada ćemo nastaviti s našom sljedećom točkom dnevnog reda. A to je studija koju je naručio resorni odjel B o zaključcima izvučenim nakon završetka programskog razdoblja od 2007. do 2013. problem. Imamo problem. Izvjestitelj koji prošlog puta nije uspio stići, dakle ne izvjestitelj nego stručnjak koji bi trebao tu prezentaciju održati, je negdje zadržan u našim sigurnosnim provjerama pri ulasku u parlament. Naravno, Mi ćemo se malo smiriti i jednostavno uživati u nekom maloj, maloj neplaniranoj pauzi. Slobodni ste dok se naš eh, predavač ne pridruži nama svima. we Možemo nastaviti, dame i gospodo. Dakle, naša sljedeća točka dnevnog reda je prezentacija koju će održati Martin Ferris iz Istraživačkog centra za evropske politike sveučilišta u strathclyde To je studija koju je naručio resorni odjel B o zaključcima izvučenim nakon završenka programskog razdoblja 2007. do 2013. Ako se sjećate, mi smo već e, tu točku i tu prezentaciju imali na dnevnom redu našeg prošlog sastanka, ali nažalost gospodin Feri jednostavno nije uspio tada doći u Europski parlament pa smo stvar morali odgoditi. A sada imate riječ, gospodine Ferri. Hvala. Samo da se kratko predstavim, zovem se Martin i kao što ste čuli radim u Istraživačkom centru za europske politike, sveučilišta Strathclyde u Glasgow. Da, mi smo dobili nalog da izvršim, da napravimo studiju o svim zaključcima izvučenim nakon završetka programskog razdoblja 2007. do 2013 i to na području programa financiranih iz kohezijskih i strukturnih fondova. I dakle imali smo, naša studija se išla razvijala u četiri dijela. Prvo smo imali kratko, smo razmatrali ciljeve studije metodologiju, drugo sam proces zaključenja, treće je bilo ključni nalazi koji smo imali i na kraju smo dali svoje zaključke i preporuke. Dakle, ono što je bilo najbitnije bilo analiziranje samog procesa zaključivanja tog razdoblja 2007. do 2013. i vidjeti koje su bile ključne pouke koje smo mogli izvući kako bi ih primijenili za iduće razdoblje. Znači, tražili smo jasno sve moguće nedostatke i vidjeti koje su inicijative zemalja članica ili Europske unije bile najbolje na programskoj razini da se primjene dalje. Uglavnom, studija se zasnivala na kompletnoj reviziji i promatranju svih, e, sve legislative koja je u vezi s tim donesena i na kojoj se to temeljilo, kao i svim studijama, akademskim nalazima i samim rezultatima iz prakse. Mi smo na bazi dakle, analize naše kako smo to provodili. Analizirali smo okvire, onda smo vodili čitav niz intervjua i to i na razini zemalja članica kao i na europskoj razini, uključujući sve lokalne vlasti na terenu u to naše vođenje intervjua. Zatim smo imali analizu pojedinih slučajeva na terenu i to u zemljama Njemačkoj, Finskoj, Francuskoj, Italiji, Rumunjskoj, Poljskoj i Velikoj Britaniji. To bi dakle bili naš način kako smo krenuli na posao. Sama analiza formalnog zaključivanja cijelog procesa se bazirala na ključnim koracima, dakle godišnjem monitoringu i evaluaciji. I mi smo dakle u krajem prosinca 2013. to je bio glavni datum i kao i 31.3. ove godine koji je bio konačni datum za podnošenje svih formalnih pa, službenih papira u vezi sa procesom zaključivanja i financijskog tog programskog razdoblja. Dakle, to je bilo jako bitno kako bi mogli na kraju i podnijeti zahtjeve da se isplate i zadnji iznosi koji su bili otvoreni za razne programe provedene i da se nakon toga da i službena izjava da je završeno zaključivanje tog financiranja tog programskog razdoblja. Dakle, vlasti su bile tu bitne kao i vlasti za izdavanje odobrenja i same naše financijske vlasti koje su vršile reviziju. Svako ima svoje zadatke i treba primijeniti da je u teoriji bilo vrlo, ali u praksi bilo vrlo bitno provesti sam nadzor. Zato smo imali i odbor za nadzor koji je se redovno sastajao. Odbor je uglavnom bio vrlo službene prirode jer on je bio taj koji je i otvorio cijeli proces nadzora i de facto jedne vrste revizije financijske i dao zaključne dokumente. E, mi smo davali jasno i e, sve naše Dakle, tri godine nakon samog procesa zaključenja još uvijek smo spremni i može se provesti financijska revizija nad svim što je učinjeno. Nakon toga valjda stupa u zastaru. U svemu je bilo vrlo jasno kako se donose ključne strateške odluke tijekom programa, a to rade sve um, nadzorna, dakle nadležna tijela. Zatim kako vrlo važna odluka je bila kako će se raspodijeliti preostala sredstva, kako će se osigurati E, i komunicirati javnosti sve što je postignuto tijekom tog programskog razdoblja, kakve su bile korisne posljedice i naravno osigurati jedan mirni prijelaz u sljedeće programsko razdoblje. Zatim u jednom vrlo kratkom vremenskom razdoblju, dakle po jednom da kažemo kontekstu općem koji je bio pod velikim pritiskom, morali smo apsorbirati maksimum svih sredstava koja su još bila na raspolaganju, odgovoriti na sve što su financijska revizija, dakle naš nadzor i naš nadzor nama naložili i zabaviti se sa svim pitanjima koje su proisticali specifičnih projekata kao i osigurati administrativne izvore u ovom nom, u prije, tijekom prijelaza do novog razdoblja. Mi možemo reći samo da smo teoretski 100% sredstava mi iskoristili, ali u praksi to nije baš bilo tako jer apsorpcija sredstava iz programa nije išla tako ravno i linearno se nije E, do kraja dvala. Recimo, veliki projekti apsorbiraju stanovita sredstva, ali administrativno gledano oni su jako intenzivni, jer tu postoje strašno puno zahtjeva specifičnih koji se moraju ispuniti, baš administrativni. Onda smo vidjeli 2013. E da smo imali sve više izdataka i za svoju vrstu financijskog inženjeringa koji je pratio sve te projekte. Uglavnom, kao što smo već e, rekli, vrlo je bitno ispregovarati onda i tranzicijsko razdoblje, to znači da kad se jedan dio programa iz tog razdoblja zatvori, možemo odmah sve predvidjeti kako ćemo prijelazni period do idućeg programskog razdoblja tu preživjeti i dalje e, to financirati. Dakle, pitanje je same apsorpcije i kako se sredstva mogu povući za te programe. Dakle, trebalo je omogućiti programima da čak i potroše više, recimo otprilike 10% iznad gornje granice za ono što je bilo predviđeno za taj program u početku. Nadalje, imali smo i projekte koji su bili u pripremi i tu smo morali isto tako stvoriti jednu vrst tampon zone između sredstava predviđenih za financiranje ovih projekata i njih koji još nisu bili gotovi nego su se planovi radili tako da to dolazi onda postupno. Isto tako smo predvidjeli i različite druge načine, instrumente za taj pritisak da se dođe do likvidnosti, i da se sredstva povuku, a je da se to učini, da to olakšamo. Naravno, to je uključivalo jedan godišnji kontinuirani proces nadzora i na taj način smo se pripremili bolje za različita iznenađenja. Postojale su i specifične mjere za neke zemlje članice koje su bile posebno pogođene krizom i imali problema u nacionalnom financiranju. Mi smo tu recimo proširivali i odgađali njima rokove i omogućavali im da se kasnije uključe i svoj dio sufinanciranja na druge načine i postupno daju i, i razne druge vrste olakšanja. Ali imali smo naravno i zajednički pristup E, jer je, znamo da je sa krajem 2013. apsolutno su istekli svi rokovi koje je Europska komisija dala. I to je pomoglo nacionalnim tijelima da znaju da je to kraj apsolutnog programskog razdoblja, da tada moraju maksimalno sve povući i okrenuti i namjenski utrošiti što mogu. Naravno, tu je bio predviđena i ona gornja, e, da kažemo, rezerva od 10% još koliko mogu premašiti kod nekih najvažnijih prioritetnih programa zato što su jer mi znamo da su sva sredstva uvijek bila koja su utrošena bila od programskih nadležnih tijela odobrena. Primjerice, neka programska nadležna tijela su smatraju da su neki projekti posebno skupi zbog birokratsko-administrativnih izazova koji ih osnovno toga i zadržavaju i rastežu rokove. To se sve uzelo u obzir. Međutim, to još uvijek nije umanjilo onaj pritisak da se zaključi u roku koji je bio predviđen. Zatim, imali smo i status financijske revizije koja tek kad se prošla financijska revizija smo mogli onda i konačno plaćanje izvršiti i sve to de facto raščistiti. Znači teoretski bi to bilo jako dobro kao primjeri za buduće primjene programa. Međutim, taj model još za sada nije proširen na svim operativnim programima. Posebno pažnja se posvetila još sljedećim stvarima. Već sam rekao o onom postupnom ukidanju i završavanju nekih faza, a i prijelaznom periodu i pripremi za iduće razdoblje 2014. do 2020. To je bilo jako bitno pogotovo za projekte gdje je investicija bila veća od 50 milijuna eura, a procedura je bila jako komplicirana i uključivala je dodatne provjere. Zatim zaključivanje je e, zatim predvidjela čitav niz dodatnih financijskih instrumenata u svom paketu primjerice, dobar dio toga, recimo imali smo onu veliku sušu 2016. ali to je bilo e, razdoblje koje je bilo izvan onog što je dolazilo u obzir da se u ovom, ovom razdoblju financira. Zemlje članice su kao korisnice programa se suočavale sa vrlo specifičnim izazovima Recimo problem je bio i zbog tih sama e, same komunikacije i informiranje o tome što se događa u mnogim slučajevima. Zatim problem što su se veliki projekti morali dobiti odobrenje direktno od komisije. Programske vlasti su imale problema i kod financijskog zaključivanja procesa jer e, imali su naravno vrlo jasne rokove do kada su morali novce e, namjenski potrošiti, a to nije uvijek bilo moguće. Mi smo vidjeli kako su ti napetosti se još često i povećavale zbog kompliciranosti financijskih instrumenata koje su trebali koristiti, a vrlo je zapravo niska bila razina poznavanja tih instrumenata i rada s njima. Revizija financijskih instrumenta se isto pokazala prilično kompleksnom i pogotovo u konačnoj fazi svakog programa i zahtijevala vrlo specifična znanja. Dakle, jedan od najvažnijih faktora su bili kapaciteti u kojoj mjeri su postojali za to da se zaključenje izvrši u rokovima predviđenim. Mi smo tu nekoliko inicijativa lansirali za iduće razdoblje i to je dakle bilo e, jedna suradnja sa odborom regije i stvaranje različitih e, manjih radnih skupina i seminara koje je napokon e, i naša glavna uprava u komisiji regiji i organizirala u zemljama članicama kako bi se bolje ljudi pripremili za apsorpciju sredstava, za primjenu kao i naravno za onda za kompletnu reviziju nadležna tijela. Unatoč tome smo vidjeli da je za zaključenje bilo kojeg programa potrebna vrlo jaka koordinacija ne samo na europskoj razini nego posebno između europske razine, nacionalnih razina i svih tijela koje su u to involvirana i to ponaosob na kraju sa tijelima za financijsku reviziju. Dakle, vidjeli smo da se isto tako moglo i puno toga napraviti paralelno pripreme za iduće programsko razdoblje 2014. i 2020. jer neki programi su se provlačili, čak su se preklapali u dva programska razdoblja. I mislimo da su zemlje članice u stanju to riješiti zato što dovoljno, ako dovoljno budu na, unaprijed planirali, ako budu na vrijeme dakle mogli predvidjeti gdje su potencijalno problematična područja kao i naravno pronalaženje i zapošljavanje dodatnog osoblja sa adekvatnim znanjima da se u svemu tomu snađu. Ali trebalo bi naglasiti da je naša poruka i svega toga glavna poruka bila da se podigne razina svijesti o tome koliko je zapravo problematično, a važno zaključivanje jednog programskog razdoblja da bi se moglo bešavno krenuti u sljedeće. Dakle, sažetak bi bio da su da je zaključivanje naših programa u razdoblju od 7. do 13. bilo profesionalno obavljeno, ali vidimo da je za zaključivanje integralni dio samog provođenja programa, a za to je naravno ključno da se apsorbiraju doista o rokovima koji su predviđeni, sva sredstva koja su predviđena i da se ta sredstva potroše namjenski za ono zašto su odobrena. E, naravno, to je vrlo tehnički zahtjevno, a čitav proces je ovisio i o administrativnom kapacitetu samih tijela koja su bila nadležna za odvijanje tih programa. Preporuke koje smo mogli dati za iduće razdoblje su bile vrlo bitne i to znači da zemlje članice imaju programske nadležna tijela koja će početi na vrijeme program, planirati kompletan svoj posao i predviđati moguća uska grla i problemska područja. Mi smo posebno recimo slučaj to kod e, svih financijskih nadležnih tijela koja čija uloga je sve bitnija i pogotovo kod zaključivanja jednog operativnog programa. I trenutno se konačne isplate zapravo e, konačne isplate nisu vezane za konkretne rezultate na kraju balade kad se vidi kak, analiza ovo kako smo prolazili nego zapravo za, to kako je financiranje išlo i da li se sve u skladu s propisima i rokovima odvijalo. Zemlje članice bi trebale jasno izdati nacionalne smjernice, pojačati edukaciju ljudi koji tom sudjeluju i u tom smislu uspostaviti cijele radne skupine i razviti dakle posebne programe za učenje o tome kako će operativne programe provesti. Mislimo da bi tu trebalo naravno stvoriti onda vrlo stručne timove koji će se isključivo fokusirati onda i na provedbu tijekom cijelog provedbenog ciklusa, odnosno razdoblja. Mislimo da sve te vlasti, nadležna tijela koja u tom sudjeluju, ključno je da budu adekvatno educirani i da kontinuirano su u kontaktu i koordiniraju svoj posao a mislimo da je bitno da se predvidi da imaju adekvatne kapacitete na kraju za financijsko zaključivanje programa. To znači da imaju prave baze podataka, opremu i dovoljno ljudi koji su educirani. A ako treba, onda i da pod fleksibilnim uvjetima i angažiraju vanjske stručnjake. Na kraju, treba reći da je Velika Britanija jedan izuzetan slučaj. Tu su će aranžmani za o zaključivanju ovisiti jasno o sporazumima koji se budu tijekom pregovora o Brexitu postigli, jer čitav niz programa jasno još teče. Prema tome, za ovo razdoblje od 2014. do 2020 će se i neki programi produžiti, a neki čak i iza tog programskog razdoblja moći zaključiti. Prema tome, predviđeno je zapravo dvije do tri godine još dodatnog roka za Veliku Britaniju za zaključivanje tih programa. Međutim, sada kako smo čuli, te rokove bi trebalo e, skratiti, a to bi moglo jasno e, predstavljati veliki problem, ali neke stvari još uvijek neće se moći zaključiti prema tome. Europska unija će morati najmanje još dvije godine, odnosno tri godine nakon Brexita sufinancirati, dakle i biti te programe koji su otvoreni. Sad je pitanje tko će biti onda nadležan za e, nadzor i financijski i koliki drugi. Dakle, rezultata koji su postignuti tih procesa, tih projekata koji su u Britaniji početi i trajaće i preko Brexita i duže nego što traje sam Brexit jer e, naravno neki programi su se počeli tu i će se vjerojatno uslijed Brexita početi i rastvarati, e, osoblje otpuštati. To će biti jedan poseban slučaj da se vidi kako će se tu to riješiti. Hvala lijepo. Sad ću daći riječ Europskoj komisiji gospođe eh, eh, Teroj, eh, vaše komentari o studiji i vaše sugestije. Izvolite. Da, dobro jutro svima. Ja radim u jedinici u Europskoj komisiji koja se ovime bavi i prije nego što kažem nešto o preporukama i studije, želim informirati ovaj odbor o nekim pitanjima koje se tiče zatvaranja E, razdoblja od 2007. do 2013. studija se bavila i pitanjima preporuka za buduće programiranje od 2013. do 2020. Dobra vijest je da su svi paketi podneseni na vrijeme za ovo razdoblje. Rok je bio e, ožujak 2017. dakle ove godine i svi dokumenti e, e, su predani na vrijeme, to je dobra vijest jer uredba je predvidjela sankcije za programe koji nisu podnijeli dokumente na vrijeme. Područje primjene je bilo sljedeće. 322 operativna programa je trebalo zatvoriti, najviše monofandovi, ali i multifandovi koje su financirali e, od strane Europske banke za obnovu i razvoj. Još uvijek postoji 15 milijardi koje treba isplatiti u ovoj e, vježbi zatvaranja. Komisija sada pregledava sve dokumente, e, konačni izvješće o implementaciji. Malo je prerano reći kakva je procjena jer komisija ima pet mjeseci trenutka kada dokumenti dođu na procjenu da ih zaista i procjeni za neke operativne programe neće biti komentara o dokumentima za zatvaranje, odnosno revizijskim dokumentima. Tu smo već počeli izdavati pisma zatvaranja e, razdoblja. Ovaj e, ovo razdoblje programa će se brže zatvoriti nego ono razdoblje koje je završivalo 2006. godine kako bismo omogućili državama da se koncentriraju na implementaciju novoga razdoblja do 2020. godine. Što se tiče preporuka komisije za <clears throat> zatvaranje razdoblja od 2014. do 2020 oni dokumenti one dokumente koji su evaluirani za prethodno razdoblje da pokušali smo dati smjernice za evaluaciju kako bi se to moglo napraviti vrlo rano u procesu. U 2013. smo s prvu skupinu smjernica pa smo ih zatim odobrili i modifikacije. To su procijenile države granice. Uzeli smo obzir njihove preproke za u buduće. Zatim Europska komisija kaže da treba graditi kapacitete za zatvaranje razdoblja, naročito revizije i to također u skladu sa preporukom, jer zaista stalno se sastajemo u komisiji i dijelima o, tijelima revizije, to radimo svake godine i svaki puta govorimo i procjenjujemo pitanja zatvaranja razdoblja. To će se nastaviti i u buduće. Unaprijed se veselim e, E, zatvaranju razdoblja 2014-2020 i Nadamo se da će to ojačati dostignuće kohezijske politike na terenu. E, već smo dobili obavijesti nekim postignućima i njima za ovo razdoblje jer novi CPR koji u svom članku 227 eh, daje mogućnost da se mm, nametnu kazne ako se ne dostignu eh, ciljevi i ako se ne poduzmu ključni implementacijski eh, koreci. Dakle, već postoje nekakvi poveznice između postignuća ciljeva i zatvaranja razdoblja. I konačno preporuke da se više komunicira o e, dostignutim ciljevima programa na terenu. Također ćemo provjeriti sve ishode i indikatore e, rezultata, uključujući i konačni izvješće o implementaciji za period do, od kako bismo bolje komunicirali o rezultatima politike za ove novo razdoblje. Uključit ćemo rezultate ovoga razdoblja u otvorenoj platformi, a u listopadu ćemo imati poglavlje o tome što je postignuto pod, u ovom programskom razdoblju. Uzimamo već u obzir i ove preporuke, barem za ono što se tiče E, programskog perioda od 2007. do 2013. Hvala. Hvala. Ovo je dakle bila prezentacija. Evo imamo pitanja. Gospođa Maletić, hvala na odličnoj prezentaciji jer nam daje jako dobar e, pregled jako kompleksnog e, pitanja. Hvala vam na tome tokom ove analize jeste li možda pokušali iznaći neke neka druga rješenja za zatvaranje perioda, koji bi učinio proces malo jednostavnim za države članice i za e, javnost koja bi mogla biti upoznata time što se događalo u posljednjim godinama jer u mnogim slučajevima čak i krajnji korisnici e, pitaju kako to da to nije već završeno, da se ne fokusiramo potpuno na ovo razdoblje, jer čak je i administracija e, usredotočena ne samo na novo, već i na stare e, e, razdoblje Recimo u Hrvatskoj je rok e, ožujak 2018. na nacionalnoj razini. Dakle, već ćemo biti duboko u, novom razdoblju kada Hrvatska bude dobila e, podatke o razdoblju 2007. do 2013. Znači, čak će početi novo razdoblje koje nas vodi i e, dalje od 2020. godine, no možda sa ekohezijom i različitim pristupom bismo mogli e, stvari napraviti e, ranije u različitim fazama. Možda imate neke ideje o tome, a također što se tiče e, smjernica o zatvaranju razdoblja, ako imamo problem sa implementacijom i ako ne rješamo probleme tokom implementacije, onda sve e, završava e, za vrijeme zatvaranja perioda kao što ste to primijenili u mnogim e, slučajevima smo riješili problem državne potpore na samom kraju a neki programi su čak povučeni za vrijeme procedure zatvaranja kako da to riješimo morali bismo pokušati E, riješiti te probleme tokom e, implementacije, a ne samo e, na samom kraju implementacije. Nešto bi se trebalo napraviti u sustavu i to na vrijeme kako bi se stvari odvijale bolje i brže. Dobro, hvala. Ima li još komentara? Gospođa Kral. Da, mislim da gospođa Maletić ima potpuno puno pravo. Ovo je bila jako zanimljiva prezentacija, ali moj je dojam da e, radna skupina na visokoj razini koja se bavi pojednostavljenjem bi mogla dati neke prijedloge ovdje kako bi se stvari zaista i pojednostavile i možda postoje iskustva sa e, revizijom zatvaranja razdoblja ali mislim da zadnja revizija i stopa koja se računa na samom kraju kad je sve već završeno i već se razmišlja o sljedećem razdoblju financiranju. Koja je stopa plaćanja nakon toga kada se novac treba vratiti i do koje mjere se plaćanja vrše ispravno? i ako je u većini slučajeva sve u redu, onda se moramo pitati kako da e, jednostav, pojednostavimo postupak i ubrzamo ga. Gospođa Demato, izvolite. Hvala. Zamijetila sam e, da se u studiju ustanovljuje da ovi e, pritici na e, sredstva su imali učinak također i na postupak završetka. Dakle, prijavljeni troškovi su dosegli predviđene ciljeve i to u smislu kvantitete i moglo bi to biti razlog za zadovoljstvo. No, kada je riječ o kvaliteti projekata, pitanje je treba li se jednako radovati. I isto tako, kada je riječ o primjeni retrospektivnih projekata, odnosno onih e, projekata koje su na početku financirane na nacionalnoj razini, a onda su utvrđen, je utvrđeno da se slažu sa europskim ciljevima, dakle imali su europska sredstva. Dakle, vidim da ste tu u studiji izvojili ovaj aspekt, ali ukazali i na određene rizike koji su s time povezani. Također, smatram zabrinjavajućom ovo razlučivanje na četiri skupine um, zemalja i među njima Italija je u skupini takozvanih very late absorber, onih koji su kasnili sa preuzimanjem sredstava, jer to smo zamijetili u prethodnim programskim razdobljima i ove e, razlike koje ste zamijetili u ovim zemljama, zanima me koje su, e, koje su i koje su vaše preporuke u tom smislu i za buduća programska razdoblja. I moglo bi se možda i razraditi koji su rizici upotrebe ovakvih e, retrospektivnih projekata pod navodnicima. Hvala. Sada gospodin Viceraj. Hvala najljepše. Jedno pitanje o M plus 2, M plus 3. Neke države su imale više vremena nego druge. vidite li kakvu razliku između duljeg vremena i načina kako se razdoblje zatvara, kako se rješavaju um, pitanja upravljanja i preuzimanja sredstava, jer neki imaju više vremena, a počinje novo razdoblje. A onda vaša zadnja primjedba na strani Europske komisije bila je o rezultatima koje se trebaju pokazati. Naravno da ćemo ih pokazati, ali pokazivanje rezultata je nešto što moraju napraviti oni ljudi koji su ostvarili e, dobit Dakle, nije to Evropska komisija koja treba e, pokazati ili su li se stvari zatvorili ili ne, već mora omogućiti e, sudionicama u projektima da to pokazuju, pokažu i da o tome komuniciraju. Možda bi trebalo napraviti prijedloge u omnibusu da čak možemo platiti iz evropskog novca, naročito novce za tehničku pomoć e, za one koji žele pokazati rezultate na četiri godine nakon zatvaranja. Ima li pravila koja to bi mogli spriječiti? Evo, to bi bila moja ideja, jer vi, vi ste upoznati sa svim uredbama i propisima. Dobro, hvala. Ima li još pitanja? Nema. Da ću riječ gospodinu Feriju koji će odgovoriti onda Evropskoj komisiji. Gospodine Feri, izvolite, imate riječ. Hvala na komentarima i ja ću na neke stvari odgovoriti i to ne možda e, redom kojim su rečene. Prvo, što se tiče tehnologije, e, e, zatvaranje je vrlo kompleksan proces, ali unutar njega postoje načini da se smanje kompleksnost recimo u slučaju velikih projekata bilo bi jako korisno da se donese odluka hoće li veliki projekti uključiti o program i hoće li ih odobriti komisija na samom početku programskog perioda. Na početku je bilo nesigurnosti jer su tijela čekala da komisija odobri projekte i to je imalo učinka na proces zatvaranja. Što se tiče komunikacije, ili korištenja zatvaranja perioda da se govori o postignućima. Imam neke odlične primjere, recimo u nekim njemačkim programima gdje su e, programska tijela strukturirale ovaj proces tako da uključe događaje, seminare, otvorene dane za projekte e, koji su se fokusirali na program zatvaranja da bi pokazali da je e, program završen i da pokažu kakvo je, e, kakvi su rezultati. Da, E, to se može napraviti na, na terenu, ne od komisije, već ono što se na terenu može komunicirati e, građanima i podići njihovu e, osviještenost. Što se tiče pojednostavljenje, jedno stvar koju smo našli, a spomenula sam u prezentaciji, da uvođenje jedinstvenog revizije je vrlo važan proces i važan je za e, proces jer e, se daje e, tijelima revizije ovlasti da to naprave, da se procesi ne dupliciraju. A taj princip nije potpuno zaživio među programskim tijelima i to je potencijal za pojednostavljenje. Ima i, neko je nešto rekao o retrospekciji Općenito govoreći nismo e, našli nikakav učinak na apsorpciju ili stratešku kvalitetu projekata i u programima jer su ti fondovi već odobreni od odbora za praćenje programa i to je e, povezano sa strategijom programa. E, obaveza između projekata i programske strategije u slučaju retrospekcije nije bila toliko jasna. To je samo u nekoliko slučajeva, no općenito ima, postoji e, učinak na e, apsorpciju i e, zatvaranje e, E, e, razdoblja. Da, M plus i M plus 3 upravna tijela daju ovlasti da se provedu procedure i da zatvaranje razdoblja bude e, lakše provodivo. Ja mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala vam na pitanjima i komentarima. A, oprostite. Da. još jedna stvar je rečena o onima koji kasno eh, povlače sredstva, to je ta skupina država koju su eh, kasni eh, absorberi. Radilo se o administrativnoj sposobnosti, apsorbiranjem sredstava i pokretanjem procesa za zatvaranje i ovdje vidimo, odnosno preporučujemo omogućili bismo e, pro, e, pristup u fazama kako bi se e, premostio to razdoblje, recimo identifikacija najvećih projekata koji će se početi obavljati rano, a ne na kraju programskog razdoblja i to bi moglo smanjiti administrativni pritisak. Hvala. Gospođa Hortez Roja, izvolite, vaš odgovor. Hvala. Prvo ću odgovoriti na komentar o kašnjenju sa zatvaranjem razdoblja. Dakle, ako uzmemo obzir M plus 2 i 3, dakle, u, imamo sredstva iz 2016. godine za e, rashode, a onda trebamo dati neko vrijeme za pripremu dokumentacije. Da, istina, to je dosta kasno u cijelom postupku, ali zapravo je neizbježno da se postupak zatvaranja provodi kasno. No, kada je riječ o građanima, istina je također da se to može činiti dosta kasno u procesu, ali ipak je to neizbježno. Kada je riječ o pitanju vezano uz plus 2 i 3, vidimo tu bolji postupak zatvaranja kada se uspostavi postupak automatskog e, povlačenja. Dakle, iz e, razdoblja dvije, do 99. godine imali smo ipak e, pravila koja su dopuštala zemljama članicama da pravovremeno koriste ta sredstva i također da ubrzaju postupak završetka. Kada je riječ o velikim projektima, naravno komisija zahtjeva određeno vrijeme kako bi odobrala odluke vezane za velike projekte i to naročito nakon e, odluke Europskog suda u kojoj stoji da treba uzeti u obzir okolnosti koje se nalazi određena zemlja članica, dakle to iziskuje određeno vrijeme. A osim toga imali smo i zakašnjala priopćenja od zemalja članica o velikim projektima pri kraju programskog razdoblja, tako da nismo imali dovoljno vremena za odobrenje istih. Još jedno pitanje koje je predstavljeno u studiji jest overbooking. Dakle, kako bismo izbjegli poteškoće u razdoblju zatvaranja kada imamo visoku stopu pogrešaka i kada treba uvesti, uvesti mjere financijske korektive, imamo projekte koji su u pripremi, koji se uklapaju u strategiju e, programa, ali koji se ne financiraju iz programa i treba ih eh, moći zamijeniti ako to dovede do određenih problema pri zatvaranju razdoblja. Retrospektivni projekti. Da, istina, moguće je retrospektivno financirati projekte, no kao što smo objasnili u našem dokumentu sa pitanjima i odgovorima koji je objavljen i stavljen na raspolaganje zemalja članica, te ti projekti trebaju odgovarati kriterijima za odabir u sklopu programa. Dakle, istovremeno moramo imati dakle sigurnost da ti projekti odgovaraju kriterijima programa i da također i financijska sredstva za projekte odgovaraju ukupnoj strategiji programa. I na kraju za sadašnje razdoblje imamo godišnju reviziju koja se odvija ove godine i koja omogućuje balansiranje salda na godišnjoj razini i to znači da će to skratiti postupak završetka nego što je to bio slučaj u prethodnom razdoblju. Dakle, ove godišnje revizije će ubrzati i poboljšati postupak završetka za ovo sadašnje programsko razdoblje od 2014. do 2020. Hvala, hvala svima. E, htjeli se odgovoriti na jedno pitanje. Da, samo e, još dvije kratke završene napomene. E, želim odgovoriti na pitanje gospodina Van Nesterboja. Dakle, kada je riječ o završetku programskog razdoblja, imamo više prostora u okviru MS3, dakle to bi imalo daleko više smisla, barem tako ja osobno smatram, a osim toga kada je riječ e, o priopćavanju e, rezultata na terenu i rezultata završetka, upotreba tehničke pomoći u programima može biti vrlo korisna u tom smislu. Evo, evo samo te dvije kratke napomene. Još jednom isprike na prekidanju. Hvala, hvala lijepa. Evo, zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Sada imamo sljedeće dvije točke. Dakle, razmatranje nacrta izvješća gospođe Garcije Perez i razmatranje mišljenja o izvješću, odnosno isprike, izvješće i razmjena gledišta o izvješću gospodina Kocolina. Kolege su sada ovdje u prostoriji, tako da bih predložila da eh, odnosno nisu još ovdje, tako da ćemo prekinuti do 10.45 eh, da pričekamo gospođu Garcia. Da, ona je koordinatorica na odboru FAMA, također je i predviđena danas glasovanje na tom odboru i ne znam koliko će to trajati nazočuje, kaže gospođa Kren. Da, znam da svi imaju druge obveze i dužnosti, tako da ćemo prekuniti sada sastanak do 10.45. Ispričavam se na tome.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 Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Možemo sada nastaviti sa sastankom odbora REGI. Sa sljedećom točkom dnevnog reda. A to je razmatranje nacrta izvješća naše kolegice Garcije Perez Nažalost, ona nije danas ovdje, tako da će nacrt izvješća predstaviti gospodin Gutierrez Pireto. Ne želim ometati tijek sastanka, ali u pauzi je upućen zahtjev da se kratko porazgovara o situaciji u Portugalu i gospođa Rivas ima prijedlog da se to uvrsti i na dnevni red sljedeće plenarne, ako je to prihvatljivo. Da, u redu je. Dakle, prije nego što prijeđemo na predstavljanje nacrta izvješća, gospodine Ruas, imate riječ. Tema je doista važna i vrlo nam je žao zbog nastale situacije u Portugalu i učinit ćemo sve što možemo kako bismo pomogli portugalskim vlastima i građanima Portugala. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Da, ovo je prikladan trenutak za razgovor o ovoj temi a to se izravno i nadovezuje na pitanje o kojem ćemo razgovarati uskoro. Dakle, pitanje šumskih požara, ovo je vrlo razoran požar, je usko povezano sa dezertifikacijom, sa područjima koja nisu gusto naseljena. Dakle, riječ je o tragediji koja je zahvatila moju zemlju, naročito središnji dio zemlje sa 64 žrtve i 130 ranjenih. Nažalost, te će se brojke povećati, a one već jesu vrlo visoke. Htio sam zamoliti predsjednicu i putem nje zamoliti predstavnike klubova koji su članovi ove komisije da se na dnevni red uvrsi rasprava sa izjavom komisije o ovoj tragediji kako bismo znali na što možemo računati kada je riječ o pomoći ovoj pogođenoj regiji koja je sada doista u velikoj potrebi. Hvala. Kao što sam rekla, svi mi iskreno suosjećamo sa građanima Portugala i vrlo nam je žao zbog ove prirodne katastrofe do koje je došlo zbog ovog požara koji je nažalost uzeo i ljudske živote. Kao što sam rekla, ja ću izvijestiti koordinatore svih klubova zastupnika o vašem zahtjevu i vidjet ćemo hoće li biti moguće organizirati o tome raspravu na plenarnoj sjednici. No, želim istaknuti da se na posljednjoj plenarnoj vrlo uspješno glasovalo o posebnom izvješću koji je izradio ovaj odbor, odbor regi, u kojem se predlaže svim zemljama članicama da iskoriste Europski fond za regionalni razvoj za obnovu i oporavak nakon prirodnih katastrofa. U to vrijeme, naravno, nismo znali za požare u Portugalu, ali ovdje u odboru regiji smo inzistirali na tome da se te mjere primjene na sve zemlje članice i na sve prirodne katastrofe. Nažalost, evo sada je došlo do ovog tužnog događaja u Portugalu, ali imamo moguće rješenje, dakle možemo usvojiti i, i imali smo usvojenu ovu odluku na plenarnoj, koja je uživala veliku potporu i Portugal može zatražiti sredstva iz Fonda za regionalni razvoj ako portugalske vlasti podnesu odgovarajuće zahtjeve. Dakle, ja ću izvijestiti sve klubove zastupnika i vidjet ćemo što možemo učiniti za plenarnu sjednicu. Hvala vam na vašim riječima. A sada nastavljamo sa izvješćem. Kao što vidite imamo e, mnoge kamere ovdje što je dosta neobično, ali s vremena na vrijeme zna se dogoditi u našem odboru. Dakle, trebamo obavijestiti članove odbora regiji da će se prezentacija gospodina Gutjereza snimati i nakon toga će novinari napustiti prostoriju. Dakle, želite da se snimi i rasprava? Ako ste spremni da vas se snima, pa trebate znati onako da se naš sastanak cijelo vrijeme prenosi putem interneta i transparentnost je sastavni dio našeg načina rada, tako da su i gospoda novinari onda srdačno pozvani da ostanu tijekom cijelog sastanka. Izvolite gospodine Gustjeres, možete nam predstaviti nacrt izvješća. Hvala gospođo predsjednice. I Hvala klubovima zastupnika na njihovom razumijevanju. Evo ovdje imamo predstavnike i medijskih kuća moje zemlje, Španjolske. I to pokazuje važnost koju zauzima demografska rasprava u određenim zemljama, ne samo u mojoj. Želim i ispričati gospođu Irače Garcia, izvjestiteljicu. Ona je upravo izabrana za člana izvršnog odbora socijalističke stranke u Španjolskoj, tako da je imala neodgodive obveze i stoga me je zamolila da u njezino ime predstavim ovo izvješće na kojem radimo. To je izvješće na kojem radimo nekoliko mjeseci unutar španjolskog izaslanstva i imamo posebnu uh, radnu skupinu na visokoj razini o tom pitanju u mojoj zemlji, zato jer je to pitanje koje zabrinjava sve javne vlasti. Demografske promjene su pitanje koje ima učinak na sve europska društva i u konačnici demografija znači ljude. I toga treba prikloniti pozornost ljudima u našim politikama. Istina je da djelujemo u kontekstu koji je u posljednjih nekoliko desetljeća naročito doveo do toga da se smanjilo stanovništvo u ruralnim područjima u mnogim zemljama. I vidimo da iz godine u godinu Europska demografija u sklopu globalne demografije ima sve manju ulogu. Prema Eurostatu do 2050. godine demografski udio Europske unije na svjetskoj razini smanjit će se sa 6% na manje od 5% u manje od desetljeća. Svi statistički podaci nas upozoravaju na to da treba donijeti odluke koje će preokrenuti ova zabrinjavajuća kretanja koja imaju negativan učinak na održivost ruralnog svijeta i cjelokupnog društva. Riječ je o sustavu krvi treba osigurati jednake mogućnosti i to je također potvrđeno i u povelji o temeljnim pravima Europske unije, a također i u velikoj većini nacionalnih ustava. Dakle, postoji jednakost među svim građanima bez obzira na to gdje oni odlučili živjeti. Nova kohezijska politika koja se sada razrađuje za razdoblje nakon 2020. godine E, treba se dopuniti određenim e, izmjenama koje treba unijeti u europske politike koje su sada već u tijeku. Treba osigurati tri elementa naročito, odnosno trebamo zadržati stanovništvo u ruralnim područjima kao drugo. Trebamo poticati ulaganja za gospodarski rast i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, bez obzira nalazila se ona u urbanim ili ruralnim područjima i kao treće trebamo osigurati jednakost, jednake mogućnosti svima bez obzira na to gdje ljudi rade ili žive. I tu imamo tri pravca djelovanja kako bismo ostvarili ove ciljeve. Prvo, bolja koordinacija između politika Europske unije i to putem jedne međuresorne strategije koja će se pozabaviti demografskim promjenama na radikalan način. Zatim, trebamo ojačati učinkovitost e, i međusobnu usklađenost različitih europskih fondova kojima sada raspolažemo u Europskoj uniji. I treće, trebamo razraditi kohezijsku politiku za razdoblje nakon 2020. godine koja će se na ambiciozan način pozabaviti demografskim izazovima. I ta pravca, ti pravci djelovanja su opisani u izvješću gospođe Garcije Perez. Mislim da je riječ o ambicioznom izvješću koje uživa konsenzus i koje promatra demografske promjene na horizontalan način, dakle zahvaća cijelu Europsku uniju i ne daje prednost nekim zemljama članicama u odnosu na druge. Riječ je o izvješću koja, koje se usredotočuje na demografske probleme koji su prisutni u cijeloj Europskoj uniji. Trebamo dakle osigurati nastavak eh, takvih politika Europske unije koje će pomoći u stvaranju gospodarskog rasta, stvaranje jadnih mjesta i također će premostiti jaz u digitalnim tehnologijama koji postoji između urbanih i ruralnih područja. Jer ti izazovi bi se mogli pogoršati s obzirom na poteškoće u kojim se nalaze određene područja Europske unije kada je riječ o pristupu tehnološkoj revoluciji. I trebamo imati jasnu i ambicioznu politiku koju će promicati sama Europska unija, kojom će se poticati natalitet i E, zadržavati stanovništvo u ruralnim područjima i poticati obitelj. Dakle, trebamo bolje uskladiti instrumente kojima raspolaže Europska unija, dakle zajedničku poljoprivrednu politiku, strukturne fondove i Europski fond za e, strateška ulaganja. Postoje neki programi Dakle, sve ono što se tiče digitalnih tehnologija, kružne ekonomije, ekološke održivosti i neki od tih programa se previše usredotočuju na gradska područja, a pri tome isključuju područja u kojima postoji demografski manjak. Dakle, to treba uvrstiti u postojeće programe, treba odnosno ispraviti postojeće programe, jer kada razrađujemo program za pametne gradove, isključuje se mogućnost stvaranja pametnih sela ili kada se promiče tehnologija 5G za urbana središta, time se osuđuju brojni građani koji i dalje žive u ruralnim područjima ili van, gradovima, van gradova na digitalnu isključenost i na raspolaganje manjim brojem mogućnosti. Dakle, kada promičemo okružnu ekonomiju u gradovima, Naravno, tamo je prisutno i značajno onečišćenje, no ipak na taj način e, isključujemo ruralna područja iz e, ekološke agende Europske unije. Tako da trebamo izbjeći diskriminaciju između urbanih i ruralnih područja kada je riječ o primjeni naših instrumenata i politika i zapravo sve treba uključiti u jednu integralnu viziju koja će dosegnuti i do građana koji žive u tim područjima. Zatim treba povećati i usklađenost i učinkovitost strukturnih fondova i osmisliti programe koji će omogućiti integraciju različitih fondova I istina je da već postoji ETS e, i da e, on također mora omogućiti ostanak stanovništva i u ruralnim područjima i treba razraditi novu kohezijsku politiku. koja treba promicati ulaganja i nove strateške proračunske linije za čitavu Europsku uniju, bez obzira na poteškoće s kojima se sada suočavamo u proračunu. I trebamo također uvesti demografske kriterije za razradu kohezijskih programa i za financiranje tih programa. Demografska politika treba uživati posebnu pozornost u novim politikama i u novom proračunu i to vrijedi za cijelu Europsku uniju, a ne samo za određene regije koje su i onako već prisutne u sadašnjim uredbama. Dakle, problem pada stanovništva, starenje stanovništva, iseljavanje iz ruralnih područja su izazovi koji se tiču čitave Europske unije i oni su zapravo glavni izazovi koji predstoje našem odboru regija i čitavoj Europskoj uniji. Hvala predsjednici na tome što mi je dala ovoliko vremena na raspolaganje i sada stojimo na raspolaganju za vaša pitanja i raspravu i želim čestitati gospođi Irače na odlično obavljenom poslu. Hvala e, na ovoj prezentaciji, a sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni. Počinjemo sa gospodinom Valkasisom. Izvolite. Hvala lijepo. Dozvolite mi da prvo izrazim solidarnost i suosjećanje s našim portugalskim susjedima i prijateljima zbog ove vatrene stihije i tragedije koja se dogodila kada su desetine ljudi poginule. Naravno da u cijelosti podržavamo e, inicijativu da se na sljedećem plenarnom zasjedanju e, učine nešto za pomoć tim ljudima. Mislimo da se Europski fond solidarnosti mora puno više koristiti da bi se ljudima u takvim situacijama pomoglo. I upravo tu Vidite, upravo u takvim trenucima mora kohezijska politika više nego ikada pokazati što ona može učiniti, što znači. A sad odmah in medija res. Prvo, hvala vam što je gospođa Garcia Perez prezentirala ovo izvješće koje je kolega Gutierrez vrlo, vrlo suvereno i stručno predstavio. Riječ je o jednom jako dobro uravnoteženom izvješću i upravo su najvažnije točke, a to je pitanje demografskih promjena koje posebno ruralna područja pogađaju, to je jako dobro obrađeno. Naravno, kao odgovor je odgovor jedini da se moraju sve razine vlasti od komunalne lokalne do regionalne, nacionalne i evropske bolje surađivati. Jer jedino zajednički mogu više postići. To znači podrazumijeva jasno bolju koordinaciju i bolje korištenje sredstava koja su na raspolaganju. U tom kontekstu je opet jako važno istaknuti i kako su bitni i kriteriji za raspodjelu sredstava pri čemu treba uvijek uzeti u obzir sve specifičnosti dotične regije koje su sredstva namijenjena. Mi znamo da demografska situacija još pogoršava polarizaciju u našem društvu. Jaz biva sve dublji i sve veći između ruralnog i urbanog područja, između visoko kvalificiranih specijalista i manje educiranih ljudi između dinamičkih regija i onih regija koje trebaju potporu između starijeg i mlađeg stanovništva i tako dalje. Što znači da stajalište parlamenta i ne može drugčije ispasti nego, što, nego da traži od komisije da posebno provjeri sve ove različite indikatore. Predsjednice, u pitanju je da se prihvatimo tih izazova, suočimo s njima, da sve te prepreke pretvorimo u nove šanse, nove mogućnosti i da potencijal svake regije maksimalno iskoristimo kroz jednu inteligentnu specijalizaciju. Mi smo spremni s komisijom raditi ruku pod ruku kako bi svaki izazov mogao dovesti do više radnih mjesta i do više i boljih izgleda za dotičnu regiju. A sad dolazim s time i do kraja. Kvalitativno visoko vrijedna radna mjesta u tim regijama koje su posebno pogođene i stvaranje takvih radnih mjesta je upravo najbolja mogućnost kako bi se ove zabrinjavajuće demografske tendencije promijenile. Hvala. Gospođo Tomašić. Thank you very much. Hvala. Ali prije nego što počnem, i ja bih željela izraziti naše suosjećanje i solidarnost ljudima iz Portugala. S obzirom da ja dolazim iz Hrvatske, ja točno znam koje razorne efekte ostavlja posljedice ostavlja takvi požari po život ljudi i mi smo istog dana ponudili svoju pomoć i uvijek smo tu da učinimo sve što možemo. A sada ću govoriti u ime svog kolege Tomasa Pora koji nije mogao biti s nama danas. Izazov demografskih promjena i njezinih svih širokih gospodarskih i socijalnih posljedica implikacija je proteklih godina pobudila puno pažnje. E, sve više se gradovi različite regije suočavaju sa posljedicama demografskih promjena, a to će biti još gore idućih godina i desetljeća. Priroda ovih demografskih e, promjena se međutim razlikuje ovisno o europskom teritoriju o kojem govorimo. Regionalne sposobnosti ovise o različitim stvarima, o spolu, migracijskim tokovima, reproduktivnim sposobnostima kao i ostalim karakteristikama različitim etničkim E, zajednicama. U svakom slučaju problem je što imamo jedno starenje populacije koje obilježava čitav niz regija. Ti različiti indikatori su kombinirani u ovim vidima različitih regija i vrlo su bitni za procjenjivanje posljedica demografskih promjena. Znamo da će se to i odraziti kroz sve manje radne snage, a sve manje radne snage će se povećavati, a uglavnom će se ovisiti o tome kako je visoka razina edukacije kao i kako će izgledati buduća e, participacija svih. Prema tome, vidimo da će to stvoriti onda i veliki za ostarjanje stanovništva stvara i puno veće javne troškove, pogotovo za mirovine. Prema tome, to će sve spadati u velike izazove za zemlje članice i regije. Povećanje organizacijskih troškova stoji pred nama, pogotovo kod i sve veće i bolje korištenje prirodnih resursa. E, regionalne divergentnosti, divergencije pokazuje da imamo asimetrične socioekonomske posljedice po europske teritorije tih promjena što može dovesti do još većih razlika među regijama u Europi. Ono što je potrebno je jača koordinacija europskih politika u svim akcijama i operacijama i djelovanju europskih vlasti kao i nacionalnih i regionalnih i lokalnih, zatim komplementarnost svega što se čini sa fondovima ESIF-a, dakle strukturno kohezijskim, zatim jedna sveobuhvatna politika se traži. Regije moraju prihvatiti e, te demografske promjene i mogućnosti i uskladiti sve svoje planove razvoja s njima. Hvala. Sljedeći je gospodin Jakovčić u ime Aldeovaca. Da, hvala lijepo gospođo predsjednice. <clears throat> E, ja ću se vrlo kratko uključiti e, u komentar ovog izvještaja kojega doživljavam pozitivno i sve što, što je iznijela gospođa Tomašić je naravno u fokusu i naših razmišljanja. E, ono što međutim želim dodatno naglasiti je samo jedna za mene je uvijek krucijalna i bitna činjenica a to je logika supsidijarnosti odnosno logika onoga što se za neku temu može bolje napraviti ako se ona pokušava riješiti na regionalnom ili lokalnom nivou. dakle ono na čemu ja inzistiram je da se upravo kada govorimo o tako teškim temama kao što je e, demografija maksimalno uzme u obzir činjenicu da lokalna razina vlasti dakle čak ne regionalna razina vlasti znači minus jedan ispod države nego minus dva znači lokalna razina vlasti može iznimno puno toga napraviti i nju moramo maksimalno uključiti u korištenje sredstava u korištenje svega onoga što je stvaranje mehanizama za rješavanje takvih problema koji su naravno strateškog karaktera u zemlju, dakle ja dolazim imamo niz demografskih problema E, i naravno da bez kvalitetnog uključivanja lokalnih vlasti državna razina neće ništa napraviti odnosno vrlo vrlo malo i u tom kontekstu mislim da je vrlo važno da u ovom izvještaju još jače naglasimo upravo potrebu takvoga načina rješavanja i ovog problema koji je naravno suštinski problem za europsku uh, next... Hvala lijepo. je gospodin Rope, sljedeći Hvala lijepo. Štovani kolege, i ja bih na početku odmah izrazio svoje suosjećanje sa Portugalom zbog ove velike katastrofe. To je doista velika tragedija. I vidimo da se takve katastrofe su u Europi zapravo učestale. Prema tome morali bi razmisliti kako tu trebamo djelovati i više djelovati. I to ne samo ublažavati posljedice, nego trebamo i preventivne mjere iz pogotovo iz kohezijskih fondova financirati kako bi u budućnosti imali manje tragedija te vrste. A sad što se tiče izvješća koje je prezentirano, mislimo da je to jedan vrlo važan dosje jer je situacija u različitim državama Europske unije različita. Kad pogledamo izbliza te razlike, vidimo da tu postoji unutar zemalja članica pojedinih velikih razlika. I što se tiče razine životnog, životnog standarda, kvalitete života i ostalog. Dakle, ti su isto tako vrlo različiti unutar samih država članica a te razlike odražavaju i tendenciju da se iako se pokušavaju razlike među zemljama članicama umanjiti e, da se paralelno s tim zapravo razlike unutar samih zemalja članica između različitih regija sve više produbljuju i povećavaju i da de facto mi nećemo imati bolju situaciju u dogledno vrijeme u zemljama članicama. Dolazi do ogromnih internih migracija stanovništva unutar jedne države sa sela iz e, udaljenih e, krajeva u gradove, što opet naravno dovodi do povećanja problema u tim napuštenim i sve napuštenim ruralnim i udaljenim područjima i sve većih razlika u kvaliteti života. Što je dakle sad bolje? Da li bi trebali pomagati onima koji imaju problema jer su im razlike među vlastitim regijama ogromne ili bi trebali razviti jedan zajednički program za razvoj infrastrukture i usklađivanje, dakle izjednačavanje infrastrukture kako bi ljudi i mogli osti nastaviti živjeti u ruralnim područjima. Evo imam primjere recimo uz moje zemlje. U glavnom gradu moje zemlje Vilniusu se jako, jako puno investira kako bi se upravo na tom nešto području nešto učinilo. Vidimo da se recimo izgrađuju ceste, kompletna prometna infrastruktura, škole se izgrađuju. Dakle, vidimo da se tu, da tu kohezijska politika sa svim svojim razvojnim instrumentima jednu vrlo važnu ulogu igra. A mi bismo onda trebali načelno razmišljati i načelno planirati da li ćemo sa kohezijskom politikom doista, ako se ovako tradicionalno primjenjuje, ostvariti ciljeve koji su važni danas, a još važnije će biti sutra? Treba pogledati situaciju u svim velikim zemljama. Nije li možda previše centralizacije, ne postoje li previše centralizacije? da veliki gradovi zapravo sve prikupljaju i onda oni odlučuju i miješaju se u stvari koje bi mogle regije same za sebe sa svojim lokalnim vlastima odlučiti. Ne bismo li trebali upravo nakon 20 godina već tu neke velike izmjene provesti i te centralizirane mehanizme ukinuti i stvoriti možda neke nove indikatore za potrebe pojedine specifične regije da se vidi što na lokalnoj razini treba kako bi se onda stvorila prirodna partnerstva ona partnerstva koja će početi od stvarnih potreba na licu mjesta, na terenu, u malom gradiću, u selu, zaseoku ili ruralnoj zajednici, da onda građani izravno vide šta od toga dobivaju. I to, ne to vrijedi za sve i za daljnji razvoj gospodarstva, jačanje te ekonomije i zadržavanje stanovništva tamo. Kako bi ljudi sagledali što kohezijska politika za njih znači i za njih konkretno čini možda bi trebalo inicirati u tom smislu nekoliko pilot projekata. Mislim, zapravo siguran sam da bi rezultati bili odlični. Pogledajte samo Lider Plus program. To je program za ruralni razvoj i trebalo bi to uzeti kao uzor i proširiti ga kako bi kohezijsku politiku nanovo usmjerili prema novim prioritetima i puno više prostora ostavili lokalnim razinama da same odlučuju uz pomoć recimo svih lokalno involviranih dionika kao što su recimo e, zajednice poduzeća i slično. I kako bi se onda tamo projekti doista e, radili u skladu s onim što rade, rade trebaju ljudi. Hvala, gospođo predsjednice. Želim ja izraziti solidarnost e, čitavom narodu Portugala i našim portugalskim kolegama i želim potvrditi ono što je rekla predsjednica o važnosti izmjena uredbe koju smo usvojili na posljednjoj plenarnoj, dakle tu mislim na uredbu koja se ticala prirodnih katastrofa. I tu treba podsjetiti na to da se to nije ticalo samo Italije, ali nažalost će i Portugalu koristiti. Mogli smo djelovati bolje i brže, ali možemo biti zadovoljni onime što smo učinili ovdje na odboru regije, a također i na plenarnoj sjednici. Kada je riječ o izvješću o kojem raspravljamo, i u pitanjima poput demografskih promjena kohezijska politika može mnogo učiniti. Tu želim podsjetiti na to da demografske promjene osim e, starenju stanovništva možemo pripisati i stanju u kojem se nalaze određeni teritorije Europske unije, dakle ruralna područja i planinska i e, ostala područja, su u opasnosti od iseljavanja stanovništva. No, postoje također e, posebni gospodarski razlozi koji su naročito ozbiljniji u određenim dijelovima Europe. Tu mislim na manje razvijene regije, naročito na jug Italije. Želim navesti određene studije, poput studije Zvinec iz 2016. godine, izvješće Zaklade za e, talijanske emigrante u svijetu u kojem se utvrđuju karakteristike nove emigracije, dakle on, one koje zahvađa mlade i educirane ljude. Dakle, tu je prvenstveno želja da se profesionalno napreduje, da se istražuje nove okolnosti i iskusi nešto novo i također se izgradi jedan životni put koji se ne može e, ostvariti u vlastitoj zemlji. Dakle, ovo povezivanje učenje E, i rad i tako dalje u okviru programa poput Erasmusa koje koriste ljudi koji žele otići u druge zemlje, ne može se primijeniti na ta siromašnija e, područja poput e, juga Italije gdje su se ti instrumenti pokazali potpuno neučinkovitima. Instrumenti kohezijske politike se trebaju iskoristiti, ali dobro. Ne mislim da će FC u tome pomoći, da pače. Međutim, slažem se sa izvjestiteljicom e, kada je riječ o 13. stavku u kojem se govori o važnosti Europskog socijalnog fonda i o mogućnosti tog fonda da poboljša izglede za zapošljavanje u regijama koje su u zaostatku i da se ograniči također sklonost emigriranju iz tih područja. Na kraju, osim potrebe da se poboljša između ostalog i komunikacija o ovim eh, programima, eh, treba poboljšati njihovu primjenu na teritoriju. Dakle, ako se kohezijska politika želi spasiti od makro uvjeta i e, mjera štednje koji joj dezautoriraju, dezavuiraju i e, ako se želi povezati sa ostalim planovima poput EFSI-a, treba se sama dokazati i pokazati svoju društvenu korisnost i svoju dodanu vrijednost. Hvala vam. Dobro, imam još četiri imena, zapravo pet imena za sudjelovanje u diskusiji. Dakle, daću riječ kolegama, a nakon toga Europskoj komisiji. Počinjemo sa gospodinom Bogovićem. Izvolite, imate riječ. Hvala vam na ovom izvješću. Mislim da je to jedno od vrlo važnih izvješća i važan dosije i dobro je da o tome raspravljamo kad pokušamo analizirati razloge zbog kojih dolazi do demografskih promjena, mislim da možemo to svesti na migraciju, niski prirodni prirast i starenje populacije. Ali mislim da počinje počet, možemo početi upravo sa starenjem stanovništva. Mislim da svi mi koji ovdje sjedimo možemo biti sretni što se uvjeti života u Europi ipak poboljšavaju i da ljudi žive u prosjeku znatno duže nego generacije prije nas. To je fenomen koji možemo samo pozdraviti, ali jasno je da on sa sobom donosi jako puno izazova, da vidimo kako ćemo pomoći ljudima koji nisu najboljega zdravlja, koji su podmakle dobi, kako možemo pomoći da bolje i lakše prežive E, ostatak svog života. Međutim, što se tiče ovih niskih stopa prirodnog prirosta, to je možda najmanje obuhvaćeno i analizirano izvješće. Mislim da bi tu trebali mijenjati obiteljsku politiku i jasno stvoriti bolje uvjete za mlade obitelji da si mogu priuštiti da rađaju djecu i to već u mlađoj dobi jer su zaposleni, jer su socijalno osigurani, jer im je egzistencija riješena. Dakle, mislim da bi tu trebalo dati različite preporuke za jednu puno prijazniju i puno otvoreniju obiteljsku politiku prema stvaranju obitelji i prirodnom nastavku vrste. E sad što se tiče migracije, tu imamo različite situacije u pojedinim zemljama članicama i onda još među njenim njihovim regijama različite. I postoje dakle imigracije unutar samih zemalja, migracije iz zemalja izvan Unije, unutar Unije, između jedne i druge članice. Mislim da bi tu trebali pronaći one instrumente koji će nam omogućiti sprečavanje pretjerane urbanizacije jer e, ne možemo samo sudjelovati i ništa ne činiti dok se ljudi samo migriraju prema gradovima, dakle oko 70% stanovništva već živi u tim megalopolisima i mislim da ne možemo to više jednostavno pasivno gledati. Tu se slažem sa gospodom Jakovčićem i Ropeom koji su raspravljali o načelu subsidijarnosti jer mislimo da tu i lokalna politika mora odigrati vrlo bitnu ulogu pa onda nacionalna i pitanje jasne izgradnje infrastrukture i naravno zapošljavanja u ruralnim područjima koje mogu jako puno postići da se djeluje protiv toga. Mi smo u Sloveniji već jako puno učinili, počeli smo različite politike i strategije još 70. godina prošlog stoljeća daleko vidno razvijati, a onda smo sad kasnije u prošlom programskom razdoblju do 2013. već krenuli puno sa otvaranjem žestokim novih e, mogućnosti za egzistenciju radnih mjesta u tim ruralnim e, krajevima da bi ljudi kad dobiju posao i ostali. A sa kolegom Sanjem govorim, radimo na projektu inteligentnih sela. To je projekt koji pokušava dati odgovor na sljedeće izbore iz, izazove. Dakle, donođenje novih tehnologija u ruralni kraj što je moguće prije, to znači izgradnjom nužne infrastrukture za to, a drugo, otvaranjem prilika za nova za radna mjesta za mlade ljude u, na selu. Osim toga, moramo se, po, moramo se pobrinuti za to da i starije stanovništvo e, ima jednu višu kvalitetu života Trenutno razrađujemo različite digitalne platforme koje bi trebala objediniti proizvođače i potrošače, ali i u zapravo omogućiti jednu mobilnost i u ruralnim e, krajevima. Mi znamo da im recimo ovakve poslovne modele kao što je to Uber našao, tu jednu nišu na tržištu u velikim gradovima, takve neke stvari trebamo napraviti i u ruralnim e, sredinama i tu bi trebali zapravo koristiti puno e, dobrovoljnog rada koji se javlja, zatim turizam, socijalnu pomoć, to su sve mogućnosti koje se u, ruralnim krajevima mogu otvoriti razna radna mjesta jer jako puno ljudi ne želi ići u organiziranu skrbu domove nego ostaje kod kuće što opet zahtjeva jako puno onda ljudi koji će im pružati tu socijalnu socijalnu skrb. Međutim, tu pokušavamo upravo prema tih digitalnih platformi to sve povezati i bolje razviti. Naravno, pripremamo jasno jedan pregled svih naših rezultata koje smo ostvarili u nekolicini pilot projekata koji su tu prolazili, kako bi imali bolje preporuke i za buduće projekte iz kohezijske fondova. Nakon 2020. mislimo da ćemo jako puno morati o tome učiniti i vidjeti kako će financiranje izgledati. Gospođa Malkova, vi imate riječ. Hvala najljepša. Vrlo kratko. Također izražavam svoje suosjećanje sa Portugalom zbog ogromne tragedije kojom se događa. Mislim da o tome moramo razgovarati na plenarnoj sjednici za dva tjedna. Također trebamo razgovarati o mjerama koje treba poduzeti u budućnosti da se takve tragedije ne ponave ni u jednoj državi članici što se izvješća tiče, izvješće je vrlo dobro i mi svi čvrsto vjerujemo da kohezijska politika će se nastaviti nakon 2020. Na kohezijska politika mora, politika mora odigrati vrlo važnu ulogu u promoviranju perifernih regija koje zaostaju razvoju a to dovodi do depopulacije. E, cijenim pristup komisije. Vidjeli smo da je došlo, došlo do napretka. Komisija je predstavila novi program za pametna sela. Radi se o promociji ruralne sredine i digitalizacije kojom će se ljudi zadržati na selu. U Slovačkoj imamo program Mladi poljoprivrednik gdje pružamo poticaje mladim ljudima da ostanu na selu. Za mene je najvažnije razvijati infrastrukturu za ta udaljena područja socijalna infrastruktura, e, obrazovanje, zdravstvo, transport, sve je to važno. Jedan pozitivan e, primjer e, je sljedeći. SND klub odbora regiji otišao je u Švedsku preporuka koju imam. Ako niste bili u Švedskoj, odite pogledati. Mi mogli smo vidjeti kako funkcionira kohezijona politika u Švedskoj. Bili smo 600 km udaljeni od Stokholma, tamo su ljudi ostali živjeti jer imaju dovoljnu socijalnu infrastrukturu, obrazovanje, transportnu infrastrukturu e, svakog dana e, je e, imaju let iz Stokholma i e, lete 50 minuta svakodnevno i vraćaju se kući u to udaljeno područje i sretni su. Eto, to je dobar primjer kako možemo, e, kako se mogu udaljena područja e, spasiti. Ima puno takvih primjera u Europskoj uniji. Dakle, na to se treba usredotočiti i u budućnosti. Zahvaljujem komisiji na napretku koji je postignut u tom smislu. Gospodine Urs, imate riječ. Dobar dan, gospođo predsjedateljice. Vrlo kratko zahvaljujem svim kolegama koji su izrazili solidarnost sa Portugalom. A što se tiče izvješća, kao što sam to rekao za vrijeme prve razmjene mišljenja, ponavljam da je ovaj dokument objavljen na vrijeme vrlo sam zadovoljan sa jasnoćom e, pristupa kako potaknuti ljude da ostanu u manje naseljenim područjima Europske unije. To je stalna demokratski i izazov. Govorimo o regionalnoj koheziji, ali područja sa manjom nastanjenošću treba biti razmatrana kao dio ovoga teritorijalnog razvoja, pametan razvoj, održavljeni razvoj e, za gradove srednje veličine, to sve treba staviti u širi kontekst e, regija i podregija. Uvijek moramo gledati na jedinstvene e, karakteristike tih područja. Ja vjerujem da trebamo imati politike po mjeri teritorija sa malom gustoćom naseljenosti, naseljenosti naročito onima koji su daleko od urbanih centara. Tradicionalna dihot dihotomija grad, sela, urbana područja, ruralna područja, to je nešto o čemu trebamo ponovno razmisliti i trebamo se okoristiti sinergijama tako da oni ljudi koji žele ostati na selu imaju jamstvo pristupa visoko kvalitetnim uslugama online recimo ili na neki drugi inovativni način ili se te usluge mogu pružati zajednički svima. Ključ za zadržavanje ljudi tamo gdje jesu su dobre transportne usluge, e, energetski sektor, turistički sektor, ekološki turizam, to su sve dobri primjeri. Spiritualni, duhovni turizam ili religijski turizam, to je također vrlo važno, to su važni elementi koji se mogu iskoristiti, a da se pritom napravi mreža za prodaju poljoprivrednih dobara ili ručnih radova da i tu postignemo sinergiju politika koja je orijentirana na, na, na obitelj e, je vrlo važna dihotomija pruženje budućnosti za ljude na selu kroz partnerstva ili e, partnerstva za podršku takvim zajednicama to je vrlo važno i može doći se do toga ako gledamo pokazatelje, socijalne pokazatelje, obiteljske e, pokazatelje. Ako budemo radili kao što su rekli izvjestitelji na općinskoj razini, tamo ljudi znaju što se događa na terenu bolje, imate e, e, objedinjene podatke na lokalnoj razini nego široko izvišće najbolje prakse, najbolji e, rezultati, o tome treba govoriti, govorimo o velikim područjima Crno e, more, Baltičko more, Atlantik. Tu moramo pogledati gdje Evropska unija može vrlo jasno intervenirati. Treba nam široki program za Europu za diseminaciju najboljih rezultata kojima se ljudi postiču da e, ostanu živjeti na selu. Švedska radi dobre stvari u tom području. Dakle, moramo pomoći tim politikama koje se javljaju E, e, više razinske vlade su tako, važne jer su one po mjeri e, područja sa niskom stopom naseljenosti. I konačno još jednom naglašavam ono što je obavljeno i kada kažem da se slažem sa jasnim idejama da imamo široki pravni okvir koji će se baviti e, regijama sa ozbiljnim demografskim e, izazovima. Mi ćemo poslati, ja ću poslati e, amandmane kojim ću nastojati poboljšati ovo izvješće. Hvala. I ja bih isto tako želio neke aspekte ovih problema e, odlaska stanovništva iz ruralnih krajeva ovdje razmotriti doista što možemo protiv toga učiniti. Mi smo se time zabavljali, mislim bavili u odboru Agri. Postoje neki programi i instrumenti koji nam pomažu da zadržimo stanovništvo u rijetko naseljenim područjima. Čak i sredstva iz kohezijskih fondova tu mogu puno učiniti. Ja sam inače veliki zagovornik upravo tih fondova. Međutim, ne mislim da treba čitavo stanovništvo da treba to stanovništvo jednostavno ostavljati u tim regijama, a da se pritom ne poboljša prometna infrastruktura kao i zdravstvena zaštita, primjerice borba protiv opakih bolesti, zločudnih bolesti u tim e, dalekim krajevima, udaljenim regijama je jako bitna. Recimo u određenim regijama uopće nema mogućnosti da se pravovremeno dijagnosticira neka maligna bolest, pa da se ljudima može uopće pomoći. A to nisu problemi koje možemo riješiti preko noći. Treba nam mjere i na nacionalnoj i na europskoj razini. Države trebaju zatim razmjenjivati svoja iskustva i znanja o tome Recimo, trenutno se u Rumunjskoj događa situacija da se tijela vlade i općenito poduzeća bore sa akutnim nedostatkom radne snage, pogotovo u ruralnim i poljoprivrednim regijama, zato što je stanovništvo otišlo. I ne smijemo zaboraviti da upravo ta rijetko naseljena područja igraju vrlo bitnu ulogu, primjerice u zaštitama vrsti oni se moraju pozitivno, dakle ta područja se zbog toga moraju pozitivno zaštititi, moramo im pomoći da lakše dođu do europskih sredstava, da se mogu razvijati, a istodobno riješiti one najvažnije probleme. U pitanju ekološka ravnoteža, bolje poljoprivredni proizvodi, zdravija poljoprivreda i nadam se da će se tu komisija maksimalno angažirati kako bi došli do jednog izbalansiranog razvoja boljeg pristupa upravo u tim regijama. Hvala. Hvala na prezentaciji koju smo čuli danas. Već smo danas o njoj malo raspravljali. Imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje je jeste li zaista pokušali uklopiti to sa Fesfeld izvješćem? E, to je vaš kolega u SND-u koji je radio po ovim točkama i mi smo prihvatili e, to je kolegica Vesval, e, prihvatili smo to izvješće kao nešto na čemu se može graditi budućnost. I vidim tu neke kontradikcije, naročito mm, ako recimo želite imati pravni okvir za određena područja sa demografskim izazovima i problemima to nije dio tih e, blokova za izgradnju budućnosti morate to pojasniti e, vi tražite za perjanicu za Evropsku uniju 2020. Postoji perjanica, počela 2014. godine i zove se Europsko inovativno partnerstvo. Tražite nešto što već postoji Imam još e, e, nešto za primijetiti. EFC je E, nešto o čemu smo razgovarali prošli puta, a to je u područjima visokog rizika, visokih rizika koje se ne smiju poduzeti i to se zaista ne isplati. Dakle, morate jako dobro sagledati taj tekst kad budete ga predstavljali na plenarnoj e, sjednici. Općenito govoreći, u skladu sa jutrošnjom raspravom. Moramo naročito naglasiti da se radi o teritorijalnoj koheziji i dimenziji teritorijalne e, kohezije. Ako imate regije iz koje mladi ljudi odlaze e, kroz dulje razdoblje, kao što je rekao gospodin Buda, to znači da je narušena teritorijalna kohezija. Iako iako država članica s jedne strane kaže dobro, ako želimo da gradovi rastu i da se koncentriraju istovremeno, ne smijemo naškoditi našim ruralnim područjima. Teritorijalna kohezija nije nešto što je samo u rukama Europskoj unije. To je na, različitim razinama. E, teritorijalna e, kohezija je u ugovoru i to je također zadaća za države članice. U tom smislu je vrlo korisno sada raspravljati i i to se nalazi i u izvješću kolegice Westfall. Tamo ćete naći taj, to isto gledanje, taj isti e, ugao gledanja. Prošli put e, sam e, zamolio gospođu Garcia Perez na sastanak gdje smo razgovarali o ovome. Danas je sastanak nakon ovog sastanka, nakon sastanka ređija, taj sastanak počinje u 12 o, sre, o srebrnoj e, ekonomiji i javnim e, e, uslugama. Tu se govori o odgovornosti i javnosti. Koliko daleko treba otići, otići daleko javnost kad se govori o politikama slobodnog kretanja ljudi zapravo vidite gdje su korini tog drveta e, ruralnog područja i e, i tu se vraćamo na točku o tome e, koja govori što su javna usluga, što bi država članica mogla ili trebala E, jamčiti, e, odnosno možemo li tome razgovarati recimo sa telekomunikacijskim uslugama, kakve polike su potrebne za korištenje interneta i tu se slažemo u pravnim e, smislu mm, o najmanje zajamčenoj povezivosti za ljude. Mislim da se u tome može vidjeti i naše izvješće i može se o njemu razgovarati i na tim platformama. Hvala. A sada predstavnik Europske komisije, gospodin Olmos, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala na izvješću i hvala za komentare koje smo čuli. Želio bih vam dati vrlo kratak pregled toga kako kohezijska politika se bavi demografskim izazovima. Jer moram reći da ja sam iz glavne uprave regio i ja sam odgovoran za kohezijsku politiku i pitanja e, pozadine politike E, su nešto čime se bavi e, kolege iz glavne uprave zapošljavanje. Ali mi smo kolege. Prvo kohezijska politika. Mislim da je vrlo jasno na početku ovog programskog perioda da, da se demografskim problemima treba pozabaviti ozbiljnije nego prije. Iako vidite uredbu o kohezijskoj politici nada, vidite da je jako snažan fokus na demografskim e, izazovima i to je horizontalni prioritet e, u svim temama kohezijske politike tu transport, energija, socijalna uključivanje, e, obrazovanje svagdje. Dakle, kada govorimo o operativne e, programe i partnerstvo država članica, vrlo je važno kako će se one baviti e, i izazovima u svojim programima i investicijama. I mogu vam sada naglasiti neka pitanja o kojima smo razgovarali u zemljama državama tokom pregovora. Prvo je problem manjeg broja djece. Broj djece opada Neke od kolega su tu već ovdje spomenuli da je natalitet e, manji i da to dovodi do demografskih problema. E, za nas važno je, odnosno krucijalno je da javna politika javne sluke odgovore na demografske izazove i da se moramo e, pozabaviti smanjenjem broja djece što sa obrazovnim sustavom jer vjerojatno moramo vidjeti shvatiti da neke određene preškola se ne može održavati tako kako ih održavamo, moramo vidjeti kako ćemo reformirati svoj obrazovni sistem. To je jako teško i osjetljivo pitanje, no ako vidite neke od zemalja gdje djeca se obrazuju u malim školama, u malim e, selima gdje e, kvaliteta obrazovanja nije visoka i teško si je priuštiti zapravo takve škole i to je komplicirano. Moramo razumjeti kako će se obrazovni sustav e, reformirati i kako će djeca moći dobiti najbolje moguće obrazovanje. To je jedno od najvažnijih pitanja u pregovorima. Kako se obrazovna infrastruktura trebala odgovoriti na to pitanje? Drugo je staranje stanovništva. Naša populacija stari, to razumijem govorimo. Znači zdravstvo i socijalne skrbi e, imaju sve veće potrebe i to će sve rasti e, za 20-30 godina. Kako socijalni i zdravstveni sustavi mogu odgovoriti na ove potrebe? Treba razumjeti da bolje usluge se mogu pružiti u zajednici, a ne u institucijama i to treba promovirati što je više moguće. Znači usluge koje se baziraju u zajednicima, ljudi moraju ostati kod kuće i moraju imati pristup uslugama u svojoj kući, u svom domu, što znači da socijalni radnik, liječnik, e, medicinska sestra, svi, no oni moraju doći k vama, a ne da vas se stavi u instituciju. Naravno da imamo i specifične potrebe. Istovremeno moramo razumjeti da postoji e, potreba za dom za starije, bolje socijalnu skrb i to zato to postoje neke različita gledanja. Mogu vam dati e, recimo e, e, primjere. U Poljskoj su odredili određen broj, određenu količinu novca za domove za starije zbog toga što populacija starije. Ali pitanje je kako ih sagraditi. Ne kao institucije, samo kao institucije. Već želimo poboljšati pristup kvalitetnim uslugama. Moramo razumjeti potrebe, moramo razumjeti i stvarnost, ali pokušavam promovirati usluge u zajednici svagdje. Ne, ali ne radi se samo o staranju, već i o invalidnosti. Jer nakon određenog e, životnog doba ljudi postaju e, i invalidi. E, invalidi ne smiju se stavljati u institucije samo zato što su invalidi. To je jasna poruka kohezijske politike, ali kako to pružiti, to je na državama članicama. Upravo smo sad rekli da velike rezidencijalne institucije ne treba trebaju podržavati fondovi Europske e, unije. Čak i modernizacija tih e, starih e, tipova institucija nije ono što smatramo dobrodošlim i što podržavamo kao dio kohezijske politike. Također ste spomenuli u svojim prilozima, u svojim komentarima da geografska područja postoje Eh, a neko od njih su eh, seo Ako vidite uredbe kohezijske politike u ovom trenutku države članice se moraju koncentrirati na geografska područja koja pate zbog demografskih problema. To je u operativnom programu i partnerskom sporazumu. Jasan je fokus na ova eh, regije, na ova područja u programu i države članice su zamoljene da se fokusiraju investicijama na ta područja da iznađu što se može napraviti. Daću vam jedan primjer. U Poljskoj opet e, Imamo konstantni dijalog sa tim e, regijama jer postoji problem depopulacije u tim područjima i javne službe e, tamo pater nema doktora medicinskih sestara, socijalnih e, radnika. Kako riješiti taj problem pomoću strukturalnih fondova? Također ste spomenuli da se previše usredotočujemo na urbana područja. Kohezijska politika se previše fokusira na urbana područja. Možda je to istina, ali istovremeno vam mogu reći da u e, zemlja središnje i istočne Europe jako je veliki fokus na ruralna područja, ne samo u programu ruralnog razvoja, već i u kohezijskom programu i e, programu socijalnih fondova. Jer stvar je u tome da marginalizirane skupine, naročito u istočnoj i središnjoj Europi, više pate u ruralnim područjima jer e, siromaštvo ima ruralno lice, a ne urbano lice. I dakle u, u zapadnoj Europi je situacija obrnata. E, no tu imamo jako široki raspon e, izazova. Marginalizirane skupine su u ruralnim erijama zastale, ali te, e, ta područja e, pate od depopulizacije. Kako se protiv toga borivi? Ali jedna od odgovora je i obrazovna infrastruktura. Da li želimo da škole postoje u malim mjestima ili da želimo da djeca idu u školu u gradovima? To je na državu državama ali eh, cilj je pružite što je više moguće, nemojte eh, siliti segregaciju marginaliziranih skupina ruralnog stanovništva. Želio bih vam reći da u urbanoj agendi koja je sada visoko na eh, političkoj agendi. Tu se naglašavaju neka demografska pitanja u urbanoj agendi. E, bavimo se različitim partnerstvima, urbano siromaštvo, stanovanje i tako dalje. U tim partnerstvima demografska pitanja su jedna od najvažnijih pitanja jer jer se njima moramo baviti i u urbanim politikama, ali ne isključujemo ruralna područja e, povezivosti između E, urbanog i e, ruralnog je dio te urbane agende i u akcijskim planovima koji će se sada e, završiti krajem lipnja obavit ćemo javne konzultacije u srpnju i u rujnu ćemo imati četiri akcijska plana koja će biti finalizirana i oni će nam dati neke izglede za budućnost odnosno kako kohezijska politika i urbana politika trebaju imati utjecaja na ta pitanja molim vas da sudjelujete u javnim konzultacijama u srpnju i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 Hvala. Želite li odgovoriti? Možete li odgovoriti? Ja sam vas htjela zamoliti da prenesete svoje komentare e, izvjestitelju, ali da, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjediteljice i hvala kolegama koji su govorili, a kao i Evropskoj komisiji. Želio bih pojasniti nekoliko stvari. Ja mislim da svi više manje govore o istom pitanju, istoj stvari. Pokušajmo vidjeti što ljudi imaju zajedničko. Prije svega moramo e, napraviti e, razliku između mm, uzroka i posljedica. Kao što je gospodin Bogović rekao, posljedice su, odnosno uzroci su staranje populacije, manje djece, ali zapravo pravi e, razlog je nedostatak pravih šansi kao u urbanim područjima. E, to moramo zastaviti za to nam treba investicija. Ako želimo spriječiti posljedice, moramo e, se problemom zabaviti u samom korijenu. Moramo biti svjesni toga da gospodin Vanistero i komisija govore o potrebi da se vidi povrat, povrat, invest, povrat na investirano, to je točno. Investicije traže povrat, ali kada čujemo o zajedničkom strateškom okviru za e, financiranje IMF i MMF-u, sve više, više, da se sve više usredotočuju na urbana, a manje na ruralna područja, onda je već puno lakše urbanim područjima da privuku investicije sve što ruralna područja imaju e, je zapravo javno financiranje, odnosno javna privatna partnerstva će uvijek gravitirati u urbanim e, područjima, a ne toliko e, na ruralna područja. I zato nam treba politika koja će omogućiti jednakost prilika za ljude bez obzira gdje žive. I zato moramo učiniti ono što kaže izvješće, a to je pozitivna diskriminacija za one regije ili podregije koje imaju ozbiljne demografske probleme. Treba razjasniti problem, definirati se e, ozbiljni demografski problem jer Europa je jako raznolika, šarolika, što znači da ćemo imati u nekim slučajima otvaranje Pandorine kutije, ali što budemo e, jasni, to ćemo bolje moći pomoći našim nacionalnim i regionalnim e, tijelima vlasti. Pokušamo e, se boriti protiv uzroka putem investicija, a E, ljudi ponekad zaboravljaju da ne samo treba privlačiti nove investicije, već treba i zadržati investicije, zdravstvena ustanova, koleđ, e, e, bilo kakva institucija za stare ljude, to košta jako puno ljude, ali naj, naj, najskuplje je da kad se jednom investira da se i dalje nastave ulagati bilo u kliniku, bilo u ambulantu, bilo u dom umirovljenika i to je puno eh, jeftinije u gradu nego za takvu istu službu na selu. Čak i u slabo naseljenim područjima troškovi su strašno visoki i ako ne zajamčimo takve stvari nećemo zajamčiti eh, jednakost eh, šansi za sve Subsidijarnost i se ne treba brkati sa solidarnosti. Strategije mora biti od lokalne moramo definirati novu kohezijsku politiku e, sa nad tri regijama i stoga sudjelovanje se tu mora dogoditi, ali to ne smije biti alibi za e, uvlačenje u to subsidijarnosti i reći to je njihov problem. Ne, to nije njihov problem, to je europski problem, to je supranacionalni problem i ja se slažem sa subsidijarnošću, nemam problema sa subsidijarnošću dozvoliti ljudima da e, definiraju problem i nađu rješenja. Da, ali stvaranje programa, stvaranje investicija, to je nešto što mora biti više od lokalne razine jer oni nemaju resurse i e, izazovi za sljedeće desetljeće će biti digitalni i trebaju nam digitalna rješenja. Lako je definirati e, izazove na lokalnoj razini, ali ne možete imati mm, u ruralnim merijama 5G e, vezu bez javnih investicija i solidarnosti ako želimo osnovne javne usluge u ruralnim područjima, za to treba socijalno ulaganje. I konačno mislim da je gospodin Van Nister e, e, rekao dvije e, kontradiktorne stvari. Prvo, pravni okvir i sam je onda odgovorio na svoje pitanje. Postoji definicija, vrlo je teško razumjeti, ali moramo definirati što su javne usluge, tehnološki izazovi i moramo definirati to sve jer nema jasne definicije u ovome trenutku unutar e, okvira o kojima govorimo. Znači vrlo je važno da ažuriramo kohezijsku politiku i da se ne trebamo e, zaboraviti da je to zadnji put definirano 2013. godine. Zahvaljujem stoga kolegama i komisiji na svemu što su rekli. Ja mislim da nam ovo izvješće treba i jer ćemo e, se pozabaviti jednom od najvećih izazova Europske unije i na kraju izražavam solidarnost i suosjećanje sa galom gdje ljudi to tako teško pate zbog ovoga e, šumskog požara. E, dakle, susjećamo se njima i e, solidarni smo s njima. Hvala, ovo je bio snažna na no U svakom slučaju Gospodine Guterres, molim vas da mm, prenesete sve posuke, poruke članova ređija, izvjestitelju, jer je vrlo važno vidjeti kontekst ovoga izvješća u cijeloj slici koju pokušamo ovdje naslikati, a koja se tiče kohezijske politike. To je prvo. A drugo, Cijenit ćemo i bit ćemo zahvalni na bilo kakvoj suradnji sa odborom AGRI gdje bismo mogli razgovarati o koordinaciji između zajedničke e, poljoprivredne politike i regionalne politike e, za budućnost. To nije e, problem samo jednog izvješća, već problem politika Europske unije. Dakle, a e, to bi trebalo biti moguće i nadam se da ćemo to moći učiniti u budućnosti. Hvala vam na prezentaciji izvješća. Mi sada nastavljamo, a ne, moramo e, izvijestiti da sa predlažem rok za amandmane za izvješće podne četvrtak 29. lipnja. 29. lipnja, e, lipnja to je krajnji rok za dostavu amandmana. Hvala, sada za nastavljamo sa naš našom sljedećom točkom dnevnog reda, a to je prva razmjena mišljenja o implementacijskom izvješću koju pripremio gospodin Gocolin. Implementacija strateške e, e, strategije Europske unije za makroregije. Vrlo zanimljiva točka dnevnog reda i danas imamo prvu razmjenu stajališta sa gospodinom Gocolinom Na E, u srpnju ćemo imati radionicu po e, istom pitanju i onda planiramo i prezentaciju nacrta izvješća. Izvolite gospodine Gucolino, e, prva, prva razmišljenja i o vašem izvješću. molto breve anche perché l'ora è... Hvala, neću duljiti jer je već ovo dosta oznapredovalo vrijeme ili odnosno doba dana. Želim se nadovezati i na vaše riječi. Predsjednica moli da se prostorija napusti u tišini. Do it quiet. It's okay. But quiet. We have a next Dakle, u tišini molim jer moramo još obraditi posljednju točku dnevnog reda, odnosno predposljednju. Izvolite, gospodine Kocolino. Dakle, kao što sam rekao, neću duljiti. Ovo je prva razmjena gledišta među nama i ja bih predložio da si uzmemo nešto više vremena za izradu izvješća. I naravno tu pripisujem veliku važnost radionici 12. i 13. srpnja kao podlogu za izradu jednog potpunijeg i sadržajnijeg izvješća i onda ćemo u rujnu raditi na amandmanima, imati glasovanje u odboru regiji u, studenome i na plenarnoj sjednici u prosincu. Dakle, imamo jedno novo tijelo u teritorijalnoj podjeli makroregije su se pojavile prije 7 do 8 godina. Imali smo prvo Dunavsku makroregiju, a onda još i neke druge. I također se tek nedavno počinju spominjati u zakonodavstvu. To se nadovezuje na opću uredbu o strukturnim fondovima i kohezijskoj politici za programsko razdoblje 2014-2020. I iz toga izlačim prvu misao. Dakle, mi još ne možemo dati jednu opću ocjenu poteškoća i mogućnosti koje nam nude iskustva stečena makroregijama. Dakle, uvijek nas nadahnjuje jedno temeljno načelo, a to su tri ne. Ne novom financiranju, ne novim zakonima i ne novoj strukturi. No, ipak iskustva koja smo prikupili su raznolika i ona se tiču na desetaka milijuna građana i također europskih zemalja članica, zemalja kandidata ili čak trećih zemalja van Europske unije i zbog toga ovom pitanju makroregija trebamo pristupiti detaljnije i također obratiti pozornost na konkretna stečena iskustva, a iz tih iskustava treba izvući određene pouke, naročito u vezi sa tri pitanja, naročito najprije sa e, upravljanjem samim sredstvima i fondovima jer je ono složeno. To se ne odnosi samo na kohezijsku politiku nego i na sve europske fondove i to se odnosi na izravnu pomoć, e, politiku izgradnje infrastruktura, istraživanja i inovacija, dakle upravljanje fondovima u, u slučaju makroregija, to je prvo. Drugo je strateška provjera programa, odnosno provjera ostvarenih rezultata u svjetlu sadašnjeg programskog razdoblja i također upravljačke infrastrukture i tijela i u političkom upravljanju i u konkretnom e, realnom upravljanju sredstvima. Evo ja bih e, iscrtao jedan takav put e, pod uvjetom naravno da se ne oduji rasprava o makroregijama od pokretanja revizije kohezijske politike. Dakle, ovo možemo smatrati jedan, jednim dijelom velike revizije kohezijske politike što se pokreće idućega tjedna i onda će nas to pratiti još niz godina. Dakle, e, ovo pitanje makroregija ne treba odvajati od revizije i treba vidjeti kako izvješće može dati doprinos u tom smislu. Evo, ja bih e, se zaustavio na ovim e, uvodnim razmatranjima, a onda očekujem od današnje razmjene gledišta i od radionice u srpnju prve zaključne elemente za izradu izvješća koje ćemo predstaviti u rujnu i e, onda koje ćemo uputiti u postupak nakon toga u listopadu, studenama i prosincu. Hvala na ovim riječima. Molim vas da vodite računa vremenu na raspolaganju. Ovo je prva razmjena gledišta, tako da bih zamolila izvjestitelje u sjeni da svoje doprinose ograniče na ne više od tri minute. Molim vas. Započinjemo s gospodinom Bogovićem. Hvala na riječi i hvala izvjestitelju na njegovom početnom izlaganju u ovom izvješću. Ja se radujem našoj budućoj suradnji u izradi samog izvješća. Mislim da je izvjestitelj već spomenuo da se nalazimo na raskrižju nakon 2009. imamo sada i Baltičku regiju, 2011. su se tu preključile i druge e, regije, imamo Jadransko-Jonsku regiju, imamo Alpsku regiju i sada se trebamo dogovoriti što ćemo učiniti u budućnosti i trebamo sagledati što smo činili do sada. Imamo 19 zemalja članica Europske unije i zatim 12 trećih zemalja Imamo Baltičko more, Dunav, Jadransko-Jonsku regiju, Alpsku regiju i mislim da sve te regije obilježavaju zajednički interesi o kojima bismo trebali porazgovarati. Očito je da su Baltičke zemlje jedan korak ispred ostalih i to su zemlje koje izgleda vrlo dobro međusobno surađuju. A zatim, kada je riječ o podunavskoj regiji, suradnja je manje intenzivna jer je regija raznolika. Zatim imamo Jadransko-Jonsku regiju koja također ima kao članice zemlje koje nisu članice Europske unije, tu je suradnja još gora. Ja inače aktivno sudjelujem u regiji alpskog područja, alpskoj regiji ili i znam da je suradnja tamo nešto bolja nego u, u Dunavskoj regiji. Dakle, trebamo razgovarati o svim tim regijama i naravno o novčanim sredstvima i o novim izazovima. Jedan od najvećih izazova je svakako sigurnost. Baltičke zemlje se pitaju što će se dogoditi nakon događaja u Ukrajini. Ukrajina je djelomično članica podunavske regije, a riječ je o zemlji koja nije potpuno stabilna. Zatim imamo tu i pitanje migracija i baltičkog migracijskog puta ili rute. I iz događaja od prije dvije do tri godine smo naučili da zemlje trebaju međusobno razgovarati i stoga je od ogromne važnosti nastaviti sa ovim procesom suradnje. U Jadranskoj jonskoj regiji treba nastojati što više približiti zemlje članice i one koje su članice Europske unije i one koje to nisu i to trebamo učvrstiti. Pri izradi novih politika trebamo naglasiti kako se time trebamo pozabaviti u kohezijskoj i ostalim politikama. Gospođa Tomašić ima riječ. Hvala naš klub prepoznaje važnost e, Europske makroregionalne strategije kao okvira za suočavanje sa zajedničkim e, izazovima na temelju zemljopisnih područja koje obuhvaćaju zemlje članice i treće zemlje koje mogu iskoristiti prednosti zajedničke suradnje i e, u postizanju socijalne i ekonomske kohezije. Makroekonomske strategije se temelje na načelima europskih fondova, nedodavanje novih sredstava i novog zakonodavstva. Dakle, treba bolje iskoristiti postojeća financijska sredstva tijela i bolje provesti postojeće zakonodavstvo. Mi pozdravljamo napredak i prve rezultate ovih strategija i njihov doprinos teritorijalnoj koheziji, no također naglašavamo da treba integriranije provediti sektorske politike Europske unije, a i uže surađivati sa postojećim multilateralnim tijelima i u okviru postojećih sporazuma. E, sve te strategije se e, suočavaju sa postojećim izazovima i e, mogu se unaprijediti i uz pomoć e, djelovanja utemeljeno rezultatima i boljom komunikacijom. Strategije se mogu dalje ojačati kako bi se poboljšala učinkovitost e, u ovom kontekstu zemlje koje u tome sudjeluju trebaju i dalje pokazati međusobnu političku orijentiranost i bolju suradnju na provedbi makroregionalnih strategija. Zatim, treba poboljšati suradnju i koordinaciju u cilju poboljšanja e, postizanja ciljeva i strategija i kao treće treba izgraditi potrebne administrativne kapacitete kako bi se političke obveze pretočile u stvarna ostvarenja. Hvala. Gospodine Jakučić, imate riječ. Predsjednice, bit ću vrlo konkretan i govorit ću u svoje ime, da odmah kažem, jer o tome nismo u Aldeu pričali. E, tri ne su bila poruka ne znam, biračima u e, starim zemljama Europske unije koje ne žele više nove programe, ne žele nove strukture itd. tako e, e, ja mislim da bez stvaranja neke vrste struktura unutar makroregija to neće previše saživjeti. Eh, od 2005. 2005. sam pokrenuo i bio predsjednik eh, Jadranske euroregije koja je kasnije postala Jadransko-jonska euroregija i potaknuo sam stvaranje makroregionalne politike na Jadranu i Jonskom moru i znam sto posto da ako nećemo imati neku strukturu od toga će biti više lijepa priča nego konkretan rezultat. Ta struktura ne mora biti financirana od Europske unije. Neka se zemlje članice i nečlanice koje su na primjer u jadransko jonskoj e, makroregionalnoj inicijativi dogovore. E, ja vam mogu reći konkretan primjer, ja sam sto posto siguran da bi Istra kao regija bila spremna sufinancirati tako nešto jer sam bio župan istarski pa znam kakva je to logika ili čak grad gdje bi bio sjedište bi dao dio infrastrukture ili strukturu e, besplatno na raspolaganje dakle e, jer je to dobra politika europske unije ali je sa ta tri ne odmah na početku su stvoreni nekakve situacije koje sprečavaju pravu realizaciju te politike dakle da ne duljim jer imam samo tri minute a ne bih htio povrijediti gospođu predsjednicu ovaj, e, e, u ovom kontekstu ćemo razgovarati dalje računajte da ću ja pokušati inzistirati na tome Thank Hvala lijepo gospodine Papadimolis, dvije minute. Hvala lijepo. Evo, prvo bih želio našem izvjestitelju, kolegi Kocolinu, zahvaliti na ovom zapravo vrlo dobrom temelju, ovoj osnovi koja će nam služiti za daljnji rad. Mogu se inače priključiti u svemu gospodinu Jakovčiću, jer mi moramo sva ona iskustva koja smo do sada i dobra i loša iskoristiti i kako bi ovu inicijativu ojačali. Jer ako se oslanjamo i na negativno iskustvo, možemo ga dobro iskoristiti, možemo zapravo spriječiti da neko dalje sabotira tu inicijativu i sve skupa uruši. Što se tiče ovog javnog savjetovanja, saslušanja koje smo za, na tu temu zakazali, tu trebamo iskoristiti sva dobra iskustva i saslušati ih prvo, recimo ono što se na Baltiku dogodilo. A onda, naravno, postoje i ove velike problemi koji su prisutni u Jadransko-Jonskoj regiji, jer tu su napokon stoljetni sukobi koje treba danas prevladati i sve to naravno posebno opterećuje Jonsko-Jadransku regiju. Međutim, ono što je važno je važno da je Europska komisija uz parlament podupre tu inicijativu. Ne da mi sad bacamo novce kroz prozor, nego da te dimenzije koristimo za velike regije, makroregije i da tamo postignemo stvari koje pojedinačno niko ne može postići. I to je zapravo ideja evropska da na koncu nešto dobro učinimo i pomognemo ljudima, a ne da sve skupa se sruši i ne doživimo neuspjeh. E, to objedinjavanje političkih entiteta bi moglo, po našem mom uvjerenju, postići, rezultirati jako dobrim stvarima. I ja sam uvjeren da ćemo postići napretke ako se budemo toga držali. Međutim, ponavljam, još jedan put ističem da se moramo poslužiti našim iskustvima i da nam treba jaka potpora. Naravno, tu postoje tradicionalno velike povijesne razlike koje stvaraju velike prepreke u današnje doba i njih moramo prevladati. Jer vidite, ako mi ne uspijemo u ovom naumu, narušit ćemo i kredibilitet ukupni naš. A moramo se pobrinuti da recimo kod Jonsko-Jadranske regije, inicijative privučemo i one države koje nisu članice Europske unije. Hvala lijepo. Da li sada još netko želi uzeti riječ? Gospođo Damato. Hvala. Vidimo da makroregionalne strategije nakon sedam godina daju prve rezultate, ali znamo da je njihov potencijal velikim dijelom još neiskorišten. Kako bi ove makroregije doista dale dodanu vrijednost europskim politikama, onda njihovo djelovanje treba usko povezati sa novim i starim izazovima koji predstoje Europskoj uniji i trebamo pojačati njihovu otpornost. Pa koje su, koji su glavni izazovi? E, naročito u kontekstu razdoblja e, kohezijske politike nakon 2020. trebamo pojačati integraciju među teritorijima i e, pojačati naglasak na višerazinskom upravljanju što treba nadoknaditi nedostatak administrativnog kapaciteta i to se može iskoristiti kako bi se moglo ujediniti resurse kojima raspolažu makroregije. E, tu treba potaknuti treće zemlje koje su članice makroregija i koje mogu imati također i određene neravnoteže kada je riječ o njihovom e, ekonomskom i socijalnom stanju i administrativnim kapacitetima. Također Europska unija treba holistički pristupiti e, ovim e, pitanjima migracija i to znači također i e, ujedinjenu politiku azila i suradnju između zemalja članica, a i suradnju sa trećim zemljama. Poraz broja migranata i nažalost stradalih na moru zahtijevaju sve veću suradnju i provedbu operativnih mjera poput razmjene dobre prakse, sustava prepoznavanja najboljih stručnosti u igri i također usklađenost između projektne razine i ukupne strategije Europe. Još jedan izazov je globalna sigurnost i izazov terorizma gdje je Europska unija praktički odsudna, znači nemamo koordinacije između nacionalne razine i nemamo razmjenu informacija. Osim toga imamo i sve zabrinjavajući izazov klimatskih promjena. Dakle, iako ne nedostaju ciljevi koje treba ostvariti, makroregije i na temelju ovog pravila tri ne nemaju vlastita sredstva. Zbog toga treba koordinirati financijske tokove koji su raspoloživi na različitim razinama i također upravljačka tijela staviti u mogućnost da bolje koordiniraju aktivnosti u okviru različitih programa i da se e, bolje provedu sadašnje zakonodavstvo i postojeće mjere. Dakle, na kraju, budući da sam e, aktivno radila na izvješću o makroregijama sa gospodinom e, Jakovčićem, e, svjesna sam važnosti jedne jasne komunikacijske strategije od dozdu. Bez obzira na ono što kažemo ovdje, treba naglasiti da treba proaktivno djelovati na teritorijima gdje se nalaze makroregije, kao što smo učinili nekim događajima koji su održani u regiji Apulije u Italiji. Dakle, to može poslužiti i kako bi se aktivirao privatne fondove e, dionika i također e, aktivirati i lokalne snage kako bi se stvorili e, pozitivni pomaci. Hvala puno, nažalost nemamo više vremena. Gospođa Bresa je htjela riječ na tri minuta. Hvala, ispričavam se. Nisam uspjela prije doći jer sam imala jednu obvezu nastupa na televiziji u vezi sa migrantima, morala sam otići, ali vratila sam se zato jer sam htjela uzeti riječ e, u raspravi o ovoj temi koja mi je doista bliska i do koje mi je stalo, a to je način primjene načela teritorijalne kohezije na vrlo zanimljiv način. Imali smo i još uvijek imamo razdoblje interrega, ali ja smatram da su makroregionalne strategije još nešto više od toga, jer one e, postoje na usklađenim teritorijima koja često imaju zajedničku povijest i recimo ja živim u jednom pograničnom području i e, oni meni kažu ne ti si tamo gore lijevo, ne E, moja regija je u središtu Europe, a ako uzmemo u obzir da su Alpe ne granica, nego mogućnost, ne prepreka, nego prilika. Dakle, za sve makroregionalne strategije važno je da one pruže veliku priliku svima. Što bi se trebalo poduzeti kako bismo poboljšali situaciju, budući da je to upravo pitanje o kojem razgovaramo? Dakle, i regije i gradovi, odnosno teritoriji, moraju biti sposobni operativno djelovati, dakle nakon što se strategija usvoji na nacionalnoj razini i na regionalnoj razini koje se dodjeljuju sredstva iz kohezijske politike, trebaju se ostvariti provedbe programa. I drugo, i to sam rekla za e, planinsku strategiju, odnosno apsku strategiju, ali vrijedi za sve, treba nam veća uloga Europskog parlamenta u upravljačkim tijelima makroregionalne strategije kako bi mogli imati bolji uvid u situaciju i dobiti informacije iz prve ruke o postojećim problemima. I naravno treba dati odgovarajuću pomoć makroregionalnim strategijama poput one Jadransko-Jonske koje nadvladavaju e, podjele, a to vrijedi i za Dunavsku regiju, dakle njima treba dodatna pomoć. I na kraju mislim da bismo mogli dosta poraditi na tome kako poboljšati zajedničko upravljanje fondovima. grupe za e, teritorijalnu koheziju su korisni instrumenti, ali su vrlo složeni. Dakle, imamo alate za zajedničko upravljanje zajedničkim fondovima, koji međutim moraju biti pojednostavljeni i to bi značajno unaprijedilo na pozitivan način e, primjenu projekata u makroregionalnim e, strategijama. Hvala lijepo. Sad imamo predstavnika Europske komisije, gospodine Šeka. Želite li sad e, na dvije minute nešto reći ili ćete pričekati na radionicu i izvješće? Ako želite nešto reći, izvolite. Hvala. Samo bi rekli da smo zabilježili sve vaše komentare, ovu prvu rundu, prvu rundu reakcija i to ćemo dakle staviti na naš dnevni red za dalje rad i nastavit ćemo u radionici. Gospodine Kocolino, vaše reakcije? Pa odgodit ćemo raspravu do rujna. Imamo i radionicu u srpnju i očekujem mnogo od pojedinih kolega, naročito onih koji imaju konkretne konkretna iskustva sa ovim inovativnim sustavom koji je, kao što sam spomenuo, novijeg datuma, ali već daje izvrsne rezultate. Hvala lijepo. Iako je ovo bila tek prva razmjena mišljenja, imali smo vrlo zanimljiva stajališta naših izvjestitelja o Sjeni, pa očekujem vrlo, vrlo zanimljivo izvješće, pogotovo što je to izvješće o provedbi. Dobro, sljedeća točka dnevnog reda našeg, dobili ste dakle e, protokol, dakle zapisnik sa sastanka koordinatora koji smo jučer održali, imali prigovora, nema. Dakle, odluke koordinatora se odobravaju Ima li bilo što pod točkom razno? Nema. Dobro. Onda dozvolite da vas podsjetim da smo imamo izvan, re, imamo izvanredni sastanak odbora regije 29.6. skupa sa odborom koter iz odbora regije. A naš sljedeći redovni sastanak održat će se 12. i 13. srpnja. Prema tome imat ćemo vrlo, vrlo zanimljiv dnevni red na tim sastancima, pogotovo na ovom redovnom sastanku. Toliko s moje strane, a sada da zahvalimo prevoditeljima na njihovoj pomoći danas i zatvaramo time sastanak odbora regije. Hvala.